Good afternoon, Dobar dan, dragi kolege. Molim vas da zauzmete mjesta. Lijepi pozdrav. Da možemo započeti. Kao prvo vidim da nema mnogo kolega koji su prisutni, što nije tako čudno za ponedjeljak, ali moramo ipak krenuti. Budući da imamo dosta gust dnevni red, prije svega trebamo usvojiti dnevni red. Ima li nekih primjedbi? Ako nema nikakvih primjedbi, onda ćemo usvojiti ovaj prijedlog dnevnog reda. Svi jezici osim e, dakle irskog, e, litavskog, e, finskog i latvijskog su zastupljeni na sastanku. Zatim imamo delegirane i provedbene akte, ishod pisanog postupka, od 2. prosinca 2019. godine koordinatori su se većinom glasova usuglasili da zatraže od predsjednika da uputi pismo vijeću komisiji te da ih izvijesti o novim vremenskim rokovima, dakle dodatnih dva mjeseca od veljače 2020. vezano uz uredbu e, o unutarnjoj sigurnosti i azilu migracijama i fondu za azil i migracije. Što se tiče provedbenih akata koje smo dobili, naime u 11. mjesecu smo dobili dva provedbena akta vezano uz Europski informacijski sustav, baze podataka Europola i Interpola, te interoperabilnost vezano uz granice i vize. Zastupnici su izvješćeni putem biltena e, u studenom a rok za ulaganje prigovora je bio je definiran za 10. prosinca, to je sutra do 12 sati. To bi bilo što se tiče priopćenja. A sada prelazimo na prvu točku za raspravu. To je Europski odbor za zaštitu podataka. EDPB je kratica na engleskom jeziku. Tu ćemo saslušati Andreju Jelinek, predsjednica Europskog odbora za zaštitu podataka. Kao što znate, ona će nam podnijeti izvješće o aktivnostima tog novog tijela koje je zamijenilo stranke temeljem članka 29. Dakle, sad imamo uredbu, opću uredbu o zaštiti podataka. Imamo novo tijelo, Europski odbor za zaštitu podataka, tako da zahvaljujem gospođi Jelinek na dolasku u odbor Libe u Europski parlament. Hvala vam na izlaganju i nadam se da ćemo nakon toga imati vremena za raspravu, da ćemo riječ svim zastupnicima koji žele uzeti riječ. Evo imate riječ, imate desetak minuta, deset do 12 minuta ako nemate ništa protiv. Nakon toga ćemo imati još nekoliko točaka, zakonodavnih dosjeja i raspravu sa novom povjerenicom za unutarnje poslove i ukoliko želimo to odraditi na vrijeme do 16.30 onda moramo sada požuriti s ovim dijelom do 15.45. Hvala vam, hvala vam na pozivu, zahvaljujem svim zastupnicima iz odbora LIBE na pozivu. E, čast mi je predstaviti vam rad Europskog odbora za zaštitu podataka. Reći ću vam o čemu se radi. Europski odbor za zaštitu podataka je neovisno europsko tijelo koje doprinosi dosljednoj provedbi pravila o zaštiti osobnih podataka diljem Europske unije te se njime promiče suradnja između tijela za zaštitu podataka u državama članicama. S obzirom da postoje dva tijela nadležna za zaštitu podataka na razini Europske unije, bitno je razlikovati Europski odbor za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. I ovom prilikom želim čestitati novom Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Uloga je e, tog tijela nadzor e, obrade E, osobnih podataka u Europskoj uniji. Europski odbor za zaštitu podataka je stvoren e, slijedom usvajanja GDPR-a. Naša je uloga osigurati dosljednu provedbu te uredbe od strane poslovnih subjekata i javnih tijela u državama članicama. EDPB se sastoji od nacionalnih tijela za zaštitu podataka Europske unije i zemalja EFTE, Islanda, Lihtenštajna i Norveške te EDPS-a. Komisija ima pravo sudjelovati na našim sastancima i predočiti svoje mišljenje. Europski nadzornik nije samo član odbora, nego isto tako pruža e, dakle, rad tajništva. Također je važno naglasiti da to nije tijelo za žalbeno tijelo za odluke nacionalnih tijela za zaštitu podataka. To nije regulatorno tijelo i njime se ne zamjenjuju nacionalna tijela za zaštitu podataka. Tijela za zaštitu, e, nacionalna tijela za zaštitu podataka su neovisna i blizu su građanima te imaju sredstvo za provedbu e, zakona, uključujući i novčane kazne. EDPB također nije žalbeno tijelo za odluke donesene na nacionalnoj razini. Odluke na nacionalnoj razini su predmet žalbi na nacionalnim sudovima. Osim toga, EDPB nije zadužen za praćenje provedbe nacionalnih zakona. To je zadaća Europske komisije koja će dati ocjenu provedbe e, opće uredbe za zaštitu podataka sljedeće godine, čemu EDPB i doprinosi. Međutim, koja je naša misija? Naša je glavna zadaća. Imamo naime tri glavne zadaće. Kao prvo usvajanje općih smjernica za pojašnjavanje odredbi europskih propisa o zaštiti osobnih podataka. Time se nacionalnim e, tijelima za provedbu i dionicima daju jasna tumačenja. Zatim isto tako pružamo pomoć u prekograničnim predmetima e, zaštite osobnih podataka kako bi se osigurala konzistentnost regulatornih aktivnosti na nacionalnoj razini. I treće, dajemo savjete Europskoj komisiji o pitanjima koje se odnose na zaštitu osobnih podataka i vezano uz nove propise u Europskoj uniji, posebno kada su takvi propisi važni za zaštitu prava koji proizlaze iz propisa zaštiti osobnih podataka te za ocjenu razine zaštite osobnih podataka u treće zemlje. Mi, kao što sam rekla, usvajamo smjernice. EDPB je usvojio 16 e, smjernica vezanih uz GDPR, te osam samostalnih e, smjernica od stupanja na snagu GDPR-a u svibnju 2018. E, godine organizirali smo također sastanke s dionicima prije usvajanja nacrta smjernica, dakle one su bile dane na javne konzultacije prije nego što su finalizirane. Pet smjernica je finalizirano nakon javnih konzultacija, a tri su još u postupku. A sada dolazim do, do e, nalaza koji se tiču konzistentnosti. Kako bi se osigurala konzistentnost regulatornih aktivnosti, a u svezi sa provedbom GDPR-a, EDPB može donijeti obvezujuće odluke e, za nacionalna nadležna tijela. Dakle, EDPB služi kao tijelo za rješavanje sporova u slučaju sukoba između različitih nacionalnih regulatornih tijela koje surađuju na prekograničnim predmetima. Do sada nismo još morali rješavati niti jedan spor temeljem članka 65. uredbe. Mišljenja. Što se tiče nekih tema, smatra se da utječu na različite države članice i Nadležna tijela ne mogu donijeti odluku prije nego što se konsultiraju sa EDPB-om i dobiju mišljenje istoga. To se primjerice odnosi na obvezujuća e, pravila za trgovačka društva, certifikaciju i ocjenu učinka. Zatim, EDPB je do sada donio 41 mišljenje o konzistentnosti. Kao što sam već rekla, mi također dajemo savjete Europskoj komisiji. Navest ću vam nekoliko primjera. Primjerice kada je riječ o odluci vezano uz um, uredbu o zaštiti privatnosti EU-Japan, sudjelimo smo na drugom, trećem i četvrtom godišnjem uh, krugu uh, analize vezano uz Privacy Shield. i da ćemo doprinos e, također ocjeni funkcioniranja GDPR-a. Zatim, provedba. Provedba opće uredbe o zaštiti podataka je u rukama nacionalnih nadležnih tijela. Dopustite mi da sada e, nešto detaljnije kažem o toj temi. Nadležna tijela odnosno njihove nadležne ovlasti su se značajno povećale nakon stupanja na snagu GDPR-a. Nadležne tijele sada mogu izricati kazne od 10 do 20 e, milijuna eura, ovisno o težini povrede. Tijela za zaštitu podataka također mogu izreći i upozorenja ili opomene. Kažem mi, zato što ja nisam samo predsjednica EDPB-a, Naime, svatko tko je na čelu EDPB-a mora biti na čelu nacionalnog nadležnog tijela. GDPR e, pruža e, sustav, odnosno uspostavlja sustav suradnje E, sa nacionalnim nadležnim tijelima. To je takozvani one stop shop mehanizam. Vjerujem da ste za to već čuli. Ovdje na slajdu možete vidjeti pregled e, funkcioniranja mehanizma one stop shop. U prekograničnim predmetima e, vodeće nadležno tijelo mora provesti istragu i mora koordinirati i dostaviti, odnosno podijeliti informacije sa drugim nadležnim tijelima. Vodeće nadležno tijelo je ono gdje se nalazi glavni, glavno sjedište tvrtke. Nakon toga e, to vodeće nadležno tijelo e, priopće, odnosno prosljeđuje svoj nacrt mišljenja drugim nadležnim tijelima. Ukoliko nema nikakvih primjedbi, Smatra se da se nadležna tijela slažu sa tim nacrtom mišljenja, to je takozvana faza suradnje. Možete vidjeti da e, mehanizam za konzistentnost EDPB-a se aktivira samo ukoliko vodeće nadležno tijelo odbije e, to i ukoliko dođe do spora. U tom slučaju će EDPB djelovati kao tijelo za rješavanje spora nadležna tijela moraju ugraditi odluku EDPB-a u svoju konačnu odluku koja je upućena strankama, što znači da nacionalna nadležna tijela imaju ovlasti za provedbu, a EDPB intervenira samo u slučaju spora. Ovaj mehanizam one stop shopa je doista značajno poboljšanje za poslovne subjekte usporedbi sa prethodnom direktivom, s obzirom da se tvrtke E, moraju komunicirati samo sa jednim nadležnim tijelom, što e, pojeftinjuje njihovo poslovanje u Europskoj uniji. Nadležna tijela moraju se pobrinuti da se odluke donose konzistentno i u konačnici će poslovni subjekti dobiti samo jednu odluku u prekograničnom predmetu, neovisno o tome koliko je nadležnih tijela uključeno u postupak. E, evo, samo da vam e, dam pregled brojki. Trenutno imamo 766 e, predmet, prekograničnih predmeta u upisniku IM. To su podaci dakle, iz prosinca. Zatim 470 su u postupku One Stop Shop i za 47 njih je već donesena konačna odluka. Kod rješavanja prekograničnih predmeta postoji platforma IM, IMI, to je dakle informacijski sustav za unutarnje tržište koje je inicijalno služilo za nadležno tijelo za razmjenu podataka. Imali smo priliku prilagoditi se tom, pridružiti se tom sustavu tako da je prilagođen našim potrebama. EDPB daje informatički, e, informatičke alate, međutim se ne miješaju, ne upliču se u rješavanje pritužbi. Jedini slučaj kada je predmet bio podignut na razinu EDPB-a jest u slučaju spora. EDPB ima pristup samo postupcima konzistentnosti u sustavu IMI. Kao što znate, već smo početkom godine objavili radni plan za 2019. i 2020. godinu. Nadležna tijela znaju da ne samo da imaju dakle e, predmete i prekogranične predmete, nego sudjeluju i našem radu. Mi imamo ambiciozni plan koji obuhvaća 12 smjernica koje bi trebalo omogućiti konsistentnu provedbu GDPR-a. Nastavit ćemo i rad na konzistentnosti. Kao prvo imamo, imali smo već e, ocjenu učinka konzistentnosti i sada ćemo nastaviti sa BCR-om i e, standardnim klauzulama što je nužno za tvrtke da se mogu oslanjati e, na pouzdane alate za transfer podataka. Sigurno ćemo se baviti i mehanizmom certifikacije i kodeksima za postupanje. Nastavit ćemo imati važnu ulogu u pružanju savjeta Europskoj komisiji o važnim pitanjima u području zaštite osobnih podataka, osim našeg svakodnevnog rada mi želimo doprinijeti i međunarodnoj raspravi o zaštiti podataka i želimo stupiti u kontakt sa tijelima za zaštitu podataka u svijetu. Zaštita osobnih podataka je doista u središtu javne rasprave i jedan je od prioriteta političke rasprave. Zaštita podataka je sada tema o kojoj se raspravlja svugdje u svijetu. S obzirom na to, e, zakon o zaštiti osobnih podataka sve je važniji. Ima e, više od 40 zemalja u svijetu koje su donijele e, zakon o privatnosti ili zaštiti privatnosti ili zakon o zaštiti podataka. Europska unija se zalaže za daljnju konvergenciju tih propisa u svijetu. Mi želimo da se postigne određena razina kompatibilnosti, odnosno konvergencije međunarodnih eh, pravnih eh, režima za zaštitu osobnih podataka kako bi tvrtke mogle uživati u većoj razini povjerenja i kako bi se postigla bolja zaštita podataka pojedinaca, neovisno o tome gdje se nalaze. GDPR i koji sadrži suvremena horizontalna pravila omogućuje snažnu zaštitu prava pojedinaca i to se često doživljava kao referenca u svijetu. Mi želimo da Europa bude vidljiva i utjecajna u međunarodnoj raspravi u svrhu promicanja visoke razine zaštita privatnosti. Međutim, imajući u vidu izazove koje su pred nama, mi se sastajemo 11 puta e, godišnje u Briselu i prije plenarnog zasjedanja imamo nekoliko sastanaka stručnjaka. Imali smo više od stotinu sastanaka stručnjaka u posljednjih godinu i po dana i mislim da je postalo jasno da se sve to može ostvariti samo ukoliko EDPB i tajništvo imaju dovoljne resurse, posebno ako se vodi računa o činjenici da je europski zakonodavac također e, stavio pod našu nadležnost velike informatičke sustave poput, e, poput e, Schengenski informacijski sustav, Europske informacije o kaznenim kartonima i druge. To znači još e, dodatne ovlasti za EDPB i naše tajništvo. Mi ćemo također pomno pratiti dodatne e, zadaće koje će EDPB dobiti možda u kontekstu buduće, e, budućih propisa zaštiti privatnosti. Mi imamo i analitičku ulogu, također pružamo logističku i administrativnu, naime, pružaju nam se logističke administrativne usluge Nedavno smo saznali da proračunska sredstva EDPB-a za 2020. godinu su dobila zeleno svjetlo i želim osobno zahvaliti članovima ovoga odbora na njihovoj potpori tijekom pregovora o proračunu. Hvala vam. Na kraju želim zaključiti i reći da Europski odbor za zaštitu podataka te nacionalna nadležna tijela i EDPS surađuju na mnogo intenzivniji i strukturiraniji način nego što je to ranije bio slučaj. Zajednička nam je cilj osnažiti temeljna prava europskih građana uspostavljajući dobru ravnotežu između europskih i nacionalnih nadležnosti. To je jedna važna, ali kompleksna zadaća koja zahtjeva dostatne resurse ukoliko želimo da se provodi uspješno. Kao regulatori smatramo su zakonodavce ključnim partnerima kako bi zaštita osobnih podataka ostala visoko na ljestvici političkih prioriteta i kako bi Europska unija bila i dalje predana učinkovitoj zaštiti temeljnih prava pojedinaca. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Jelenek, predsjednice Europskog odbora za zaštitu podataka te Austrijskog tijela nadležnog za zaštitu podataka, što ste nam sažeto izložili aktivnosti ovog važnog tijela. Te promjene koje su stupile na snagu sa stupanjem na snagu GDPR-a. Mi smo se puno bavili time u sazivu od 2009. do 2014. i uspjeli u tome tek u sljedećem sazivu. Baš sam rekao gospođi Jelinek da je njezino prezime sinonim za sve nas koji smo pravnici i koji zapravo pravno razmišljamo. E, profesor e, Jelinek i njegov sin Walter Jelinek, oni su bili itekako utjecajni u e, izgradnji europskog i javnog prava i im završili veliki, koji se zapravo uvelike temelji na njemačkom i austrijskom pravu. E, gospodin Jelinek je bio ključan u pripremi ustava Vajmarske e, republike i sad će uskoro proslaviti svoju e, stotu obljetnicu. Dakle, to je zapravo ova godina, 2019. A taj je ustav donesen 1919. A Dakle, e, on je imao golem utjecaj i na ustave brojnih drugih susjednih država. A sada otvaram e, otvaram krug, prvi krug pitanja. E, mislim da će biti dovoljno vremena za sve koji se žele javiti. Gospodine Fos, vi ste li se htjeli prvi javiti? Da. Hvala vam. Hvala i vama, e, gospođo Jelinek, što ste danas sa nama. Imam e, nekoliko kratkih pitanja. Spomenuli ste nekoliko područja u okviru GDPR-a koje bi bilo potrebno revidirati. To je prvo. A drugo pitanje se odnosi na kodeks praksi te obvezujuća korporativna pravila. Jedna stvar koja mi nije bila jasna je sljedeća. Imate li kakvu ideju ili kakav nacrt koji bismo mogli koristiti za obvezujuća korporativna pravila i koji bi omogućio nacionalnim tijelima mm, zapravo koji bi pomogao nacionalnim tijelima da se lakše slože i dogovore. I na kraju, da li se vaša organizacija bavi samo zakonima o zaštiti osobnih podataka ili pratite i nove razvoje te inovacije u razvoju modela podataka? Dakle, je li to fokus samo na prava za zaštitu podataka ili e, se bavite i potencijalnim rješenjima? E, kako se ne bi ugrozila ljudska prava. Hvala, a sada riječ ima gospođa Sipel, izvolite. Hvala. Hvala vam predsjedavajući, hvala gospođi Jelinek što je danas sa nama. Ja bih spomenula dva područja nešto što ste i vi sami spomenuli, a to se odnosi na resurse koje na raspolaganju imaju nacionalna tijela za zaštitu e, podataka, ali i e, resurse europskog tijela za zaštitu podataka te odbora kojeg ste na čelu. Meni se čini da nakon što je stupila na snagu uredba o GDPR-u, da se toj temi ipak e, posvećuje više pažnje i da su ljudi napokon počeli shvaćati koliko je to sve važno za zaštitu privatnosti, demokracije i e, ljudskih prava. I koliko čujem sve veći broj upita. Mislite li da e, nacionalna tijela, a i vaš odbor, raspolažu s dovoljno resursa kad je riječ o sredstvima, ljudstvu te tehničkom, tehničkoj opremi? prvo. Drugo, spomenuli ste One Stop Shop, te da je to dosta poboljšano. Ja se u načelu s time slažem. ali činjenica je da e, jako puno žalbi ide e, irskom tijelu za zaštitu podataka zbog uglavnom zbog Facebooka. Zanima me kako se to rješava u praksi zato što naravno da se s time ne može baviti, e, da se irsko nacionalno tijelo ne može baviti s time samo zbog toga što to uključuje čitav niz e, vrlo složenih e, postupaka. Da li se to onda može rasporediti na druga tijela? Ili, s obzirom na GDPR, mislite li da se to može nekako poboljšati? Gospođo Intveld? Vi ili gospodin Brajer ćete govoriti u ime Renew Europe? Ne, ne, ja ću postaviti pitanje jer sam ja koordinatornica. Hvala, gospođo Jelenek. Evo, e, ja, moja su pitanja također i ova pitanja koja su postavili kolege, a uz ta imam još nekoliko dodatnih pitanja. Kao prvo, već sam vam prije neko vrijeme poslala pisano pitanje o transparentnosti te o e, objavi zapisnika. No još uvijek nismo dobili potpuni odgovor. I zanima me, planirate li objaviti zapisnik i ako ne, na koje se izuzeće pozivate u uredbi o transparentnosti ako želite opravdati to neobjavljivanje. Iskreno, ja mislim da bi objava tih zapisnika učinila vašu organizaciju snažnijom. Drugo, objasnili ste kako funkcionira provedba, no ako e, napravimo korak unatrag i pogledamo na sve to kroz oči naših građana, vidjet ćemo da imamo e, najbolje zakone za zaštitu podataka u Europi, ali je provedba vrlo slaba. E, SAD i njihove nadležne vlasti nameću kazne od milijardi dolara a mi to u Europi još nismo vidjeli. Zašto je to kod nas tako slabo? Evo, uredba, ova je uredba na snazi već više od godinu i pol i ja bih očekivala se do sada već nešto učinilo po tom pitanju. Zatim treće, poslala sam još jedno pisano pitanje o PNR-u te o kanadskom sporazumu i sud Europske unije je rekao da Kanada može razmjenjivati podatke koji proizlaze iz PNR-a koji, za koji se smatra da će osigurati dodatnu zaštitu. A vi ste mi odgovorili da se slažete sa mišljenjem radne skupine 2029, no da to ne vrijedi za SAD. Da li to znači da bilo kakva razmjena podataka između Kanade i SAD-a ili bilo koje druge zemlje i SAD-a se smatra nezakonitom? ali ono što ne, e, nisam našla u vašem odgovoru je što planirate učiniti po tom pitanju. Jer nije dovoljno imati stali o nečemu, morate i djelovati, intervenirati. Što planirate učiniti? E, sada u ime zeleni, gospodin Brajer, izvolite. Hvala. Ja imam tri pitanja. Prvo se odnosi na provedbu. Možete li nam reći postoje li neke zajedničke aktivnosti koje su u tijeku ili koje su predložene e, u cilju bolje provedbe? Čuo sam da postoji jedan interesantan instrument za koordinaciju e, između nekoliko zemalja članica, a drugo se odnosi na e, irsko tijelo za zaštitu podataka. Naravno, tamo je koncentrirana većina velika većina obrade podataka koji dolaze s interneta i čula sam da su druga tijela ponudila svoju pomoć, da im pomognu na određenim temama. I postoje li već neke ideje kako riješiti taj problem nedostatne e, provedbe? I e, treće, obvezno zadržavanje podataka Sud Europske unije je jasno rekao, ne možete zadržavati svu našu komunikaciju i podatke o lokacijama od svom stanovništvu, to je neproporcionalno, ali zemlje članice to i dalje rade. Mnoge zemlje članice zadrže, e, čuvaju te podatke i ne samo to, nego uvode još dodatne zakone. Možda bi odbor za zaštitu podataka trebao to e, malo pomnije pratiti i pobrinuti se da se tako što ne događa. Sada u ime ideja žele li netko postaviti pitanje? Konzervativci? Ne. U tom slučaju riječ ima klub zastupnika Ujedinjene ljevice. Gospođo Deli. Da, mi znamo da je jako veliki broj osjetljivih odluka u tijeku Uglavnom se to odnosi na slučajeve Facebooka i Whatsappa. To su prve e, odluke irskih sudova na temelju uredbe o GDPR-u i to će sigurno imati učinka na e, standarde provedbe ovih e, tehnoloških divova iz SAD-a. Ja mislim da naše tijelo za zaštitu osobnih podataka, za zaštitu podataka rade dobar posao, mislim da se stvarno trude, ali mislim isto tako da je, im je zadatak vrlo težak. Znate da su odvjetnici Facebooka postavljali pitanje o tome kako će razmjenjivati određene podatke koje su eventualno osjetljive sa ostalim europskim kolegama, tako da o tome treba razmisliti no, moje pitanje je isto. Što može Europski odbor za zaštitu podataka učiniti kako bi pomoglo e, našem uredu u Irskoj za zaštitu podataka? To je recimo e, ono što mene trenutačno najviše zanima. Želi li još netko nešto reći? o, dakle, o radu ovog novog odbora, odbora kojeg smo mi sami uspostavili i koji mijenja e, bivšu radnu skupinu prema članku 29. Gospođa Spurek. Nedavno je provedeno istraživanje u Poljskoj i prema tom istraživanju 54% ispitanika ima sumnje o tome jesu li njihove tvrtke spremne za e, inspekciju o tome jest posluju li u skladu sa gdpr u e, odredbe su jasne manje od jednoj trećini ispitanika. E, razina poznavanja je nešto jasna u većim organizacijama, ali isto tako velik broj ih ima e, problema sa tumačenjem uredbe o GDPR-u. Možemo onda samo zamisliti kakva je situacija u malim tvrtkama. Stoga je moje pitanje. Je li odbor razmislio koje se edukativne aktivnosti mogu poduzeti u zemljama članicama kako bi se uredba o GDPR-u pravilno provodila. Zato što ako se to ne bude provodilo kako treba, to će najviše pogoditi e, starije osobe, osobe manje obrazovane osobe, osobe nižeg imovinskog stanja, e, baš kao što to i obično bude. Nitko više? Aha, e, gospodine, gospođo Kinići, izvolite. Hvala vam. Želim zahvaliti gospođi Jelinek što je danas ovdje s nama. Hvala vam na prezentaciji te na vašem radu kao e, predsjednice Europskog odbora za zaštitu podataka. Moje je pitanje specifičnije, a odnosi se na E, situaciju osjetljivih e, subjekata i tu pone prije mislim na maloljetnike. Djeca sve ranije počinju koristiti e, nove tehnologije i nove uređaje. Stoga, u uredbi o GDPR-u stoji da maloljetnike treba zaštititi, posebno zaštititi njih i njihove osobne podatke. Naravno i zbog toga što e, mnogo manje znaju i mnogo su manje svjesnih opasnosti kojima se izlažu. Tako da me zanima koje mjere planirate poduzeti ako želite stvarno e, zaštititi mlade. I još jedna stvar, kako ćete zaštititi mlade s obzirom i na informacije koji se koje se pripremaju u okviru uh, kodeksa dobre prakse. I još jedan važan aspekt GDPR-a uh, je dakle jamstvo na pravo na zaborav. Zaborav uh, osobnih podataka je ključno i to posebice kad je riječ o mladim i najmlađim osobama, to jest djeci kako smatrate da se može mm, u potpunosti osigurati provedba tog prava i kako potaknuti dakle e, nadležna tijela da interveniraju u slučaju da e, internet operateri ne poduzmu nikakve mjere kako bi zaštitili mlade. Hvala vam. Dobro, sada ćemo dati riječ gospođi Jelinek, nek nam ona odgovori na specifična pitanja koja su postavljena. Ja vas molim da pokušate e, sažeti zato što imamo e, još puno točka na našem dnevnom redu, a između ostalog nam u oko 16.30 nam dolazi i povjerenica Johansson. Pokušat ću brzo odgovoriti na pitanja. I najprije ću odgovoriti na pitanja koje su postavljena na njemačkom jeziku. I odgovorit ću na njemačkom. Vi ste e, govorili o mogućoj e, preinaci, reviziji e, GDPR-a. Posljednja u posljednjoj procjeni GDPR-a sudjelovalo je više dionika. Naravno, tu su bile i države članice, ali isto tako i nadležna tijela za zaštitu podataka. Ja mislim da je GDPR jedan kompromis, kompromis do kojeg smo došli nakon dugih pregovora. Mislim da je to bio dobar kompromis i mislim da se uvijek stvari mogu poboljšati, ali ne moramo to nužno činiti na način da se odmah mijenja uredba. Ono što se može učiniti jeste to da se izmijene administrativna zajednička pravila i to bi moglo pojednostaviti stvari, ali to države članice čine same i nema veze sa i to nema veze sa GDPR-om. Naime, to se radi u čitavom nizu drugih područja također. Takozvani standard contracting clauses, da, postoji već model, na tome smo već radili, on je već e, objavljen, radi se o ugovorenim e, klauzulama, danskim i druga tijela drugih država članica se mogu nadahnuti onime što je Danska napravila. Nadalje, pitali ste radimo li na različitim mogućnostima kako bismo Um, e, došli do istih ciljeva, a da se istovremeno ne prekrši zaštita osobnih podataka. Mislim da postoje načini da se to učine. Nacionalna tijela za zaštitu podataka to mogu učiniti, jer ako ćemo provesti procjenu učinka vezano za zaštitu podataka, i ako se to čini recimo za poduzeća, i dođemo do zaključka da nećemo pokriti sve rizike vezane za zaštitu podataka, onda možemo konzultirati nacionalna tijela. Međutim, to je nešto što se radi na nacionalnoj razini i mislim da je to jako dobar instrument koji nam je pružio GDPR. Gospodje Cipel. Dakle, nacionalna tijela i odbor Naime, ja sam već e, zahvalila odboru Libe na podršci. Zahvaljujući vašoj podršci mi e, smo uspjeli e, lijepo raditi, uspjeli smo također zaposliti pet novih pravnika u našem glavnom tajništvu. Što se tiče situacije nacionalnih tijela, recimo da je situacija nešto manje povoljna većina nacionalnih tijela ili nema dovoljno zaposlenika ili nema dovoljno novca. Dakle, resursi su nedostatni, ali opet to ovisi o državama članicama. One su te koje bi trebale opskrbiti i novcem i ljudima ta tijela. A komisija je ta koja bi trebala procijeniti je li ono čime raspolažu nacionalna tijela dostatno ili nije. Čak i o Austriji su se, poveć, se povećao broj tužbi, imate pravo u tom smislu. Evo, kod nas se taj broj povećao za 10, dakle broj tužbi se povećao za 10 u Austriji, ali ne samo u Austriji. No, nažalost, nemamo dovoljno osoblja da bi se uhvatilo u koštice svime time. Dakle, kada ste govorili o Irskoj, Irska također ima nacionalno tijelo za zaštitu podataka. Radi se o tužbama koje povlače za sobom vrlo složene postupke, međutim postupci su složeni i u drugim država članicama. Samo se radi o ovim tužbama koje su na drugčiji način odjeknule u javnosti. budući e, da ima jako puno ljudi koji su pogođeni ovim e, predmetima. Naša suradnja je dosta dobra, no nažalost često su nam ruke vezane. U nekim državama se e, tek naknadno i treba malo više vremena da se donesu odluke, a u nekim državama članicama se odluke donose relativno brzo ali u svakom slučaju sve je u skladu sa poveljom o temeljenim pravima, u protivnom sve ovo ne bi bilo moguće. Dakle, odlučivati pravo pravovremeno je u nekim državama članicama nešto što smatraju da je dovoljno. Što ste, e, e, vezano za suradnju e, sa tijelom za zaštitu podataka, ta suradnja je dobra. Ima tijela koje bolje komuniciraju i bolje i, i brže šalju potrebne informacije, to je jednostavno konstatacija. Mi nastojimo biti jako revni zato što znamo da nas svi jako pomno prate, da sve zanimaju odluke koje donosimo i vodimo računa da nema žalbi. Gospođo Intveld, mi smo o ovome što ste vi pitali već razgovarali na posljednjem plenarnom zasjedanju. U ovom trenutku razmatramo koji je najbolji format. Odbor naravno želi biti transparentan kao što znate i, kao što znate, i želi osigurati pravednu razmjenu sa vanjskim svijetom, a istovremeno voditi računa da transparentnost ne dovodi u pitanje nekih postupaka i da ne dovodi u pitanje istrage. Znate da istrage u određenoj mjeri moraju biti povjerljive. Mi razmjenjujemo jako puno podataka i moramo biti biti oprezni. Moramo biti oprezni e, vizavi činjenice što će se objavljivati. No, možete biti uvjereni da je jedan od naših glavnih zadaća biti transparentan. Također, rekli ste da imamo jako dobro Imamo jako dobro, dobra prava i dobre propise, međutim provedbe su ponekad slabe. Nama je potreban mehanizam za rješavanje sporova. Mi smo nastojali doprinijeti, ali sve pritužbe su uzete u obzir i već smo donijeli 73 odluke. Čak i ako nemamo tako glamorozne predmete i slučajeve, vi možete vidjeti da smo već odluke donosili, odnosno one stop shop mehanizam funkcionira. Ponekad se čini da je malo spor, ali mi moramo biti temeljiti. Budući da se radi i da se bavimo temeljenim pravima. Zatim smo imali sljedeće pitanje vezano za provedbu i za zajedničke aktivnosti, gospodin Prajer. PNR. Dobili ste moj dopis. Želite da poduzemo hitne mjere. Mi doprinosimo pregovorima, sudjelujemo u pregovorima i svime što se tiče PNR-a. Smatramo da bismo u budućnosti mogli biti možda ne bolji u tom smislu, ali precizniji. E, zatim e, zajedničke aktivnosti kad je riječ o provedbi. provedba je nešto čime se moraju baviti nacionalna tijela. E, to su, a što se tiče zajedničkih aktivnosti, zajedničkih akcija, dakle prema GDPR-u zajedničke akcije i zajedničke aktivnosti su moguće ako to dopušta nacionalno zakonodavstvo. ne možemo reći da nacionalno zakonodavstvo svih država članica to omogućavaju, ali mi pokušavamo tjesno surađivati sa nacionalnim tijelima i nastojimo djelovati zajedno. Čak i u onim slučajevima kada te takozvane zajedničke akcije nisu moguće. Također ste nam rekli da druga tijela pružaju podršku irskim, irskim tijelima. Da, da, irska tijela za zaštitu podataka su pozvala i druge tijela da im se priključe u njihovu radu. Što se tiče obveznog čuvanja podataka i zadržavanja podataka, mi ćemo tu zauzeti potpuno jasno stajalište. Odnosno, to smo već učinili, a ako smatrate da to nije bilo dovoljno, za zacijelo ćemo u budućnosti to izmijeniti. Što se tiče irskog tijela za zaštitu podataka, da, oni se bave vrlo visoko profilnim predmetima. i tu također možemo dati svoj doprinos. Ali do sada nacrti o kojima ste govorili nisu još uvijek u ima sustavu. Koliko ja znam, Helen Dixon je prošli tjedan dala intervju i rekla kako će konačni nacrt biti spreman za sljedeći veliki predmet koji se očekuje početkom idućeg tjedna. Gospođa Perik iz E, vezano za 25% poduzeća koji smatraju da nisu spremni za GDPR, I odbor i nacionalna tijela za zaštitu podataka dala su čitav niz smjernica poduzećima, ali ne samo poduzećima, već e, i informacije mogućim tužiteljima, odnosno onima koji su zainteresirani za ostvarivanje svojih prava. Dakle, dali smo jako puno smjernica, jako puno mišljenja i bit će ih još. Ako pogledate koji je naš plan rada za 2020. godinu. Što se tiče ispravne provedbe GDPR-a u državama članicama, na komisiji je da se pozabavi ispravnom provedbom GDPR-a u državama članicama. Odnosno, komisija mora razmotriti je li to zakonodavstvo u skladu sa GDPR-om. Talijanski kolega, odnosno kolegica, Evo, ispričavam se što nisam dobro izgovorila vaše ime. Dakle, mi u našem planu rada za 2020. godinu imamo smjernice vezane za podatke o maloljetnicima. Imamo radnu skupinu koja se počela time baviti. Vi ste također e, govorili o pravu na zaborav. Prošli tjedan objavili smo smjernicu e, koja se odnosi na pravo na brisanje podataka, takozvano pravo za zaborav. E, to je prvi dio. E, također e, smo u to svrhu proveli i javne konzultacije. Dakle, znači, to će biti riješeno, nadam se. Hvala lijepa, gospođo Jelinek sam, kao što znate, moramo nastaviti brzo. Gospođo Intveld, vi niste odgovorili na moje pitanje vezano za PNR. Rekli ste da se savjetujete i tako dalje. Ne, ono što se sada događa jest povreda, povreda. A zašto ne djelujete po tom pitanju? Mi djelujemo u onoj mjeri u kojoj možemo e, i to je to. Hvala vam. I u kojoj smijemo. Hvala lijepo. Evo, to bi bilo sve što se tiče ovog e, prvog dijela. E, zahvaljujemo gospođi Jelinek iz EDPBA Zahvaljujemo što ste prikazali i svoj rad, ali i budući, plan rada. Nastavljamo dalje. E, our own best wishes uh, Također želimo čestitati gospodinu Vehorovskom koji je na čelu Europskog tijela za zaštitu podataka. E, njihov program e, će se vrlo uskoro predstaviti u našem odboru, ali krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, zato što nas e, čeka za sljedećih sat i po nekoliko novih govornika koji su naši gosti. Svatko će održati prezentaciju koja će trajati 10 minuta, ne više. Tako da još uvijek ostaje manevarskog prostora za članove da se jave i da nešto kažu prije nego što nam se pridruži povjerenica Johansson u takozvanom strukturiranom dijalogu. Dakle, idemo sada na ono što nazivamo zajedničkom raspravom. Razgovarat ćemo o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavama EU i o uzmjenu uredbe 2018/1862 i uredbe o ECRIS-u. I, također će se to odnositi i na prijedlog uredbe koje se odnosi na ETIAS. Imamo tri govornika ovdje, gospodin Olivier Dolibi, će govoriti o oba prijedloga, a tu je i doktor Njovi e, Vavula e, koji radi na e, školi o migracijama, za migracije i sigurnost. Evo ja vam predlažem da doista rezimirate na najbolji mogući način unutar deset minuta ono što želite reći kako bismo imali manevarskog prostora i kako bismo dali priliku članovima da, da postave pitanje. Dakle, ono što bih želio jest da predstavite prijedlog i da na taj način omogućite su zakonodavcima da donesu odluku o, ovim dvama prijedlozima početkom 2020. godine. Mi se već bavimo prijedlogom za ETIAS i evo sada vam dajem riječ. Hvala lijepo uh, predsjedniče na uvodu i hvala vam što ste mi dali priliku da vam predložim i da vam, da vam uh, predstavim ovaj prijedlog. Kao što znate, ovaj uh, prijedlog je tako reći relikt um, ovog, ovog saziva. E, zašto to kažem? Zbog toga što ste vi mnogo inicijativa pokrenuli kako bi se sa ovim prijedlogom išlo dalje. E, također e, ste u to uključili Frontex, zatim Schengenski zakonik, zahtijevali ste također i sustavne provjere na granicama i također ste nam omogućili da poboljšamo prirodu, ali i korištenje različitih europskih informacijskih sustava koje se koriste za upravljanje granicama. Željeli smo između ostaloga i ažurirati one koje već postoje, kao što je VIS, kao što je ECRIS, kao što je Schengenski informacijski sustav, odnosno SIS, zatim sustave koji se odnose na državljane trećih zemalja, ali se također radili i poticali na, tom, poticali na to da se uvode novi sustavi. To je, na primjer, ECRIS, to je sustav preautorizacije koji će nam omogućiti da imamo napredne informacije o onima koji putuju u Europsku uniju bez vize. Dakle, to su one osobe koje ne moraju imati vizu za putovanje kroz Europsku uniju. Dakle, mi smo, kada smo usvajali sustav ETIAS, vi ste naime u tom postupku inzistirali na pravnom temelju na pravnom temelju koji će nam omogućiti interoperabilnost između ETIAS-a i drugih informacijskih sustava. Dakle, to je nešto što ste zahtijevali, što smo vam mi obećali, a drugi e, zahtjev i ono drugo što smo obećali jest sljedeće. Naime, da bi ETIAS funkcionirao, e, on mora biti u mogućnosti pristupiti drugim informacijskim sustavima, europskim informacijskim sustavima i stoga je jako važno da se to odnosi između ostaloga i na ekri sustav. Cilj ovog prijedloga jest omogućiti provedbu načela privatnosti, takozvani privacy by design. Mi smo pritom slijedili preporuke EDPS-a i sada ovaj prijedlog pokušava na neki način kodificirati način funkcioniranja ETIAS-a u smislu istraživanja podataka u drugim informacijskim sustavima koji postoje, kao što su SIS, VIS, ECRIS, TCN, te se pokušavaju definirati modaliteti i u okviru kojih se te informacije mogu koristiti nakon što se signalizira i nakon što nešto sustav identificira. I napokon definiraju se modaliteti, odnosno načini funkcioniranja a, povezanosti između sustava ulaska izlaska, ekrisa i etijasa. Dakle, svaki put kada se netko, kada netko dođe na Europsku granicu, mi ćemo ispuniti zahtjev vezan za ETIAS, zatim će se podaci provjeriti u sustavu ulaska i izlaska i to će biti baza, to će biti temelj, te će se na taj način u, u, u stvarnom vremenu ažurirati podaci i registrirati osobe koje ulaze na područje Europske unije. Na taj način ćemo eventualno moći voditi računa o predugom, predugom boravku. Također ste nam postavili jako puno pitanja. Vezano za procjenu učinka. Jako je važno da imamo sveobuhvatnu procjenu učinka A isto tako to je bilo važno zbog toga što je pravni temelj za ETIAS bio veoma precizan u smislu što je e, potrebno učiniti. Odnosno, prostor diskrecije je bio jako ograničen. Mi smo u našem prijedlogu donijeli jedno e, vrlo detaljno objašnjenje zbog čega je potrebna, zbog čega je e, potreban e, ovaj prijedlog. I također smo smatrali da s pravne perspektive mora postojati sigurnost vezano za način na koji će se podaci koristiti i vezano za njihovu svrhu. Željeli smo uključiti i niz jamstava i voditi računa da se nećemo udaljiti od okvira za operabilnost, za interoperabilnost eh, koji su su zakonodavci dogovorili. Također, nam je jako bilo važno da se ne udaljimo od načela i kriterija koji su već ugrađeni u različite sustave. Dakle, radi se o tome da je trebalo pronaći način i osigurati e, da se ETS e, e, uključi, odnosno da konsultira sve sustave i da se zapravo predvide svi kriteriji i modaliteti toga. Hvala lijepo, evo bili ste jako brzi. Gospođa Vavula, sada vi imate riječ. Vavula. Hvala lijepo. Zahvaljujem na ovom pozivu od strane EPRS-a kako bismo mi dopinuli, dopunili ovu ocjenu učinka koju ste upravo čuli. U sljedećih 10 do 15 minuta ovog izlaganja htjela bih vam objasniti glavne zaključke mog istraživanja prije svega vam želim objasniti koje je pitanje postavljeno. Dakle, to je bilo e, ciljano istraživanje, tako da sam analizirala dva ključna pitanja. Zatim ću nešto reći o svom metodološkom pristupu, o ključnim e, nalazima i ukupnoj ocjeni te preporukama. Da kako u ovom izlaganju vam ne mogu objasniti čitavu svoju analizu, ali nadam se da će studija to dopuniti. Dakle, što se tiče pitanja istraživanja, prvo pitanje. Htjela sam analizirati do koje mjere se ovime povećava područje primjene ekrisa TCN-a za treće zemlje i ukoliko Takva ekstenzija predstavlja bilo kakve izazove u smislu zaštite osobnih podataka. Drugo pitanje, više vezano uz ovaj paket mjera, bilo je što je sa obradom e, dakle dosjea u ETIAS-u i da li se tu pojavljuju neki problemi u smislu zaštite osobnih podataka i prava na privatnost. Kada je riječ o metodologiji, E, imali smo vrlo kratke vremenske rokove od kraja listopada do prošlog petka kada smo isporučili završnu studiju. Tako da jedno od ograničenja bilo upravo to kratko vremensko razdoblje tijekom kojeg smo provodili studiju, čime smo morali ograničiti i e, metodologiju. Kao prvo smo se temeljili na desk istraživanju, ali isto tako i semistrukturiranim intervjuima, te smo kontaktirali i EDPS-a da potvrdimo prethodne nalaze. Osim ovih e, vremenskih rokova, tu je bilo još jedno ograničenje koje se odnosilo na e, informacije koje su bile dostupne. Dakle, mi smo radili sa javno dostupnim podacima, a s obzirom da je ovaj paket komisije strukturiran na način da su tu uključeni samo amandmani, ja sam morala pripremiti tablicu svih izmjena u usporedbi sa postojećim zakonskim okvirom, što možete pronaći na kraju ove studije. I na kraju, dakle, ovo je studija koja se bavi temeljnim pravima, tako da mora sadržavati i ocjenu temeljnih prava u skladu sa relevantnom e, sudskom praksom europskih sudova i načelima zaštite podataka. Što se tiče prvog pitanja, dakle proširenje opsega mm, ekriste a Ustanovila sam da je ovdje proširen opseg ekris TCN-a i to izvan okvira uredbe koja je usvojena u lipnju 2019. godine. To je točno. Međutim, u uredbi ETIAS postoji i uvodna izjava 50, 58. Odnosno uvodna izjava 18. E, no, mislim da uvodna izjava ne može predstavljati pravnu osnovu, budući da nije obvezujuća i samo služi za tumačenje, tako da nema dovoljan opseg. Dakle, proširenje ECRIS-a tcn je do e, toga da se izbjegne nadzor i i to ne samo e, u uredbi e, gdje postoji ocjena učinka i ocjena izvedivosti. To se isto tako odnosi i na zakonodavstvo ECRIS TCN, tako da zapravo e, tu sam pronašla trostruku prazninu što se tiče nadzora. Zatim imamo članke 7 i 8 povelje, dakle pravo na život i zaštitu osobnih podataka. Tu se vidi ozbiljno uplitanje sa tim, odnosno ozbiljna interferencija sa ovim pravima. Budući da se ovdje sada koristi za svrhe upravljanja granicom, što su bitno različita područja. Nadalje, ta interferencija se odnosi na to da postoje novi oblici e, obrade osobnih podataka. Nova tijela će imati pristup podacima iz baze ECRIS-TCN. Iz perspektive zaštite podataka to je vrlo teško pomiriti sa načelom ograničenja svrhovitosti kao jednom od osnovnih zakonskih načela. Dakle, takozvani function creep gdje zapravo se e, na neki način gube granice između imigracijskog e, imigracijskih zakona i zakona koji se tiču e, dakle provedbe zakona. S obzirom na ove nalaze, osobno smatram da bismo trebali ocijeniti da li se dobro primjenjuju načela nužnosti i učinkovitosti kako bi se moglo e, opravdati ovakvo proširenje ovlasti. Dakle, s jedne strane, korištenje ekrisa TCN-a može se smatrati konzistentnim mogućnosti da se na nacionalnoj razini to koristi od strane granične policije, ukoliko je to moguće temeljem nacionalnih zakonskih propisa. To je također u skladu sa pristupom koji se koristi u SAD-u. Oni kada koriste sustav e, usporediv s ovim, e, njihov pristup e, kaznenoj evidenciji je moguć. Međutim, to nije konsistentno sa etom u Australiji. To je dakle ekvivalent etijasu koji postoji u Australiji gdje se samo može doći do određenih podataka. U smislu razmjernosti ovaj paket komisije luči Dakle, kaznenu evidenciju vezanu uz e, teška kaznena djela i terorizam. Međutim, e, osobno smatram da je najveći problem samo pitanje nužnosti otvaranja ekrisa TCN i u tom smislu primjećujem da se u SIS-u već sada nalaze upozorenja za e, državljane trećih zemalja koji su osuđeni, pravomoćno osuđeni, tako da će doći do preklapanja između SIS-a i ekrisa TCN. I to preklapanje, e, za to preklapanje postoji sljedeći razlog. Naime, Schengenski informacijski sustav i uredba koja e, ga definira spominje činjenicu da osude, odnosno presude za teroristička djela moraju biti automatski unesene u ECRIS TCN, međutim to ne vrijedi i za druga kaznena djela, tako da se ne zna točno koliko je to preklapanje, ali mislim da će e, svi e, ozbiljni slučajevi biti u SIS-u i ne postoji nikakva naznaka da taj sustav upozorenja nije dostatan. Također mislim da treba postojati e, neka razlika kada je riječ o evidenciji državljana, onih koji imaju dvojno državljanstvo, s obzirom da oni imaju pravo na slobodu kretanja Zatim, drugo pitanje e, kojim sam se bavila u ovom istraživanju odnosi se pravila, na pravila koja nisu baš uravnotežena. Naime, postoje neke zaštitne, neki zaštitni mehanizmi koji omogućuju da nadležna tijela nemaju pristup ovim bazama podataka više nego što je to potrebno ja sam se bavila smjernicama iz mišljenja 1 kroz 15, gdje se i primijetila sam da premda su pravila uravnotežena i dalje postoje neki problemi koji se tiču e, trajnih e, pitanja kvalitete podataka u svim informacijskim sustavima. Postoje E, dakle nekonzistentnosti, postoje neki problemi s pravopisom, postoje također napori da se to promijeni, da se poboljša. Međutim, što se više bude e, konzultirala neka baza podataka, to je veća mogućnost nepravilnosti. Također sam primijetila da se kritiziralo neke treće zemlje zbog e, nezakonitih sustava upozorenja u SIS-u. Isto tako e, su i opseg Etijasa i Visa potpuno drugačiji. Zatim što se tiče e, provjere upozorenja i dalje će biti problematično upražnjavanje prava na učinkovita pravna sredstva i izravni uvoz osobnih podataka iz ETIAS-a i ES-a. To nije u potpunosti opravdano prema mom mišljenju. Sve u svemu, iz moje analize jasno proizlazi da ovo ovdje nije riječ o tehničkim prilagodbama e, u nekom trenutku treba provesti učinak, e, procjenu učinka s obzirom da tu postoje ove postoje neke praznine na tri razine. Mislim da e, proširenje sustava i tc nije e, prema mom mišljenju nužno i također će postojati e, pravila kojima će se pojasniti provedba prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Hvala vam, gospođo Vavula. Molim vas, vodite računa o tome da ne smijemo e, previše dužiti jer će nam doći povjerenica Johansen po prvi puta. Rečeno je bilo da do prvog tromjeseća sljedeće godine mora predstaviti novi plan o migracijama, tako da vas lijepo molim one koji se bave tim izvješćima, dakle krenut ćemo od izvjestitelja i nakon toga prelazimo na izvjestitelje u sjeni, no molim vas da pređete samo na najrelevantnija pitanja. Da, ali ima ih e, doista mnogo, a imamo samo 12 minuta, tako da ću nastati skratiti. Drago mi je da možemo početi raditi na tim amandmanima koji zapravo proizlaze iz našeg rada u prethodnom sazivu. Slažem se sa gospođom Vavulom da bi bilo dobro da je napravljena ocjena učinka, posebno zato što se ni za ETIAS nije napravila ocjena učinka, no drago mi je da možemo započeti s radom i da se to naime ukoliko želimo da taj sustav dobro funkcionira, onda se moraju usvojiti ti amandmani. Samo da odgovorim na neka od pitanja koja se pojavljuju u vezi sa ocjenom učinka, posebno kada je riječ o ovom prekoračenju ili širenju ovlasti, što je spomenula gospođa Vavola. Nadalje, E, zašto nije, zašto za povratke nemate sustav upozorenja, jer se sustav u tom slučaju upozorenja brišu. Kada smo pregovarali o SIS-u, tu e, smo imali članak 8. i granični postupak u slučaju kada nešto pođe po krivom, ali postoji upozorenje za nekoga tko je otišao da se ne bi tu osobu zadržalo na granici za na najduže 12 eh, sati dok se vodi postupak konzultacija. Dakle, u etias se to možda može odraditi unaprijed u slučaju takvih povrataka kako bi se konzultacije s drugim državama članicama mogle na miru obaviti, a da pritom se tog e, državljanina treće zemlja ne mora zadržati na granici tijekom 12 sati. E, što se tiče e, sustava informacije o vizama, pregovori su u tijeku. Kako ćemo se pobrinuti da se tu ostvari konzistentnost? Ovo vaše istraživanje o ocjeni učinka, moram priznati da me iznenadilo kada ste rekli da bi se proširenje opsega Ekrisa Naime, da je to proširenje e, opsega e, Ekrisa nije provedeno uz potreban nadzor, jer mi smo doista i u parlamentu to analizirali i odlučili smo za to glasovati. Isto se dogodilo i u vijeću, tako da ne znam odakle vam ta ideja da je to nekako prošlo ispod radara, odnosno da nije postojao potreban nadzor u zakonodavnom smislu. ECRIS TCN je također uspostavljen sa dakle s ciljem da se pomogne državama članicama u području viza i migracija. Nadalje, što se tiče ovog pitanja je li potrebno uklupiti u, dakle obuhvatiti i ECRIS TCN. Naime, u SIS-u Dakle, moramo voditi računa o tome da se mm, ako se to ne uključi, bo, naime, postojeće neki dijelovi koji će nedostajati. Ako postoji odbijenica ili upozorenje zbog ulaska, ne postoji nigdje, nigdje nije jasno da se to temelji na kaznenoj evidenciji, tako da Hvala vam. Krećemo od izvjestitelja u sjeni. Gospodin Moraes, izvolite. Hvala vam. Gospodin Lenarc je iznio većinu glavnih zaključaka. Sutra ćemo imati sastanak izvjestitelja u sjeni pa možemo o tome detaljnije razgovarati, no mislim da je možda najvažnije E, politička primjedba sljedeća. Mi smo zatražili ocjenu učinka zato što se ova studija EPRS-a bavi samo nekim aspektima ove složene tematike, e, dakle učinka, odnosno utjecaja na zaštitu osobnih podataka i prava na privatnost. Kao što je rekao gospodin Lenarc, izvjestitelj u će se baviti različitim aspektima, ali nemamo sada vremena za sve. Dakle, imamo ovu studiju EPRS-a koja je zapravo zamjenska studija. E, moram objasniti gospodinu o čemu se tu radi. Dakle, rečeno je da se potvrđuje da komisija proširila opseg funkcioniranja ECRIS-a TCNT, da je to ozbiljno interferencija s pravom zaštite podataka i prava na privatnost. ECRIS TCN će se koristiti i za neke namjene za koje to nije e, inicijalno zamišljeno. Nakon toga ste spomenuli automatizirano obradu i članak 7. kršenje prava 7. i tako dalje. Dakle, s obzirom na ove zaključke, znam da nećete moći uspjeti e, odgovoriti na sva ova pitanja i da ste parcijalno na neka od njih već odgovorili u svom izlaganju. No zapravo je ključno znati je li ovaj prijedlog e, sukladan sa uredbom o e, i Zanima me je li ovo sada interferencija sa temeljnim pravima i poštivanjem prava na privatnost i prava na zaštitu podataka. Što se tiče ovih eh, amandmana vezanih uz automatiziranu obradu osobnih podataka, da li to eh, dakle stvara ozbiljne bojazni vezano uz pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka? Još jedanput moram naglasiti da bi sveobuhvatno, sveobuhvatna ocjena učinka bila bolja. Gospodin Lenart je spomenuo o prekoračenju ovlasti, odnosno proširenje ovlasti. I ovi amandmani e, koji se tiču interoperabilnosti doista zadiru u to da se, naime, radi se o tome da se ne omogući pristup krivoj bazi podataka, nego samo interoperabilnost, tako da se ne bi došlo do krivih informacija, da se istovremeno može doći do potrebnih informacija da uhvatimo e, prave teroriste, a da se pritom ne ugrozi e, pravo na privatnost. Tako da mislim da je to doista zadire u samu srž problematike, ali mislim da nam je bila potrebna ocjena učinka. A sada gospodin Tudorač u ime Renew Europe, izvolite. Evo ja ću biti stvarno kratak jer su moji kolege već rekli većinu onoga što sam ja htio reći. Kad sam prvi put čitao ovaj tekst, iznenadio sam se zato što tu stvarno nema apsolutno ničeg jednostavnog u vezi s tim izmjenama. Kao što je kolega Moraes upravo rekao, tu postoje određena pitanja samog sadržaja tih prijedloga, a koji imaju veze s logikom interoperabilnosti, kako to funkcionira i kako utječe na prava, ali i na to koji su ciljevi interoperabilnosti. Imaćemo sutra sastanak na kojem ćemo moći razgovarati među sobom, ali imam jedno pitanje za komisiju i autorima studije. A riječ je o function creep. Dakle, to je kad imate pristup određenim resursima za, za što zapravo uopće nije bilo uh, namjeno. Kako to rješavate? Isto tako imam određenu zadršku kad je riječ o ozbiljnim interferencijama i činjenici da nema pravnih osnova za sigurnost, a ja smatram da ipak ima. No dobro, ne želim sada previše otkriti. Htio bih još malo čuti od vas i od komisije e, što mislite o tom function creepu. Zatim, ETIAS. E, da li se time duplicira posao EES-a i VISA, a posebno kad je riječ o kriminalcima koji e, već imaju osude i da li se pokrivaju upozorenja koja bi trebala biti sadržana u ekrisu TCN-u. je li zapravo kad je riječ o ETIAS-u i EES-u e e vidimo da imamo velik broj zemalja kojima smo nedavno ukinuli vize i do sada e, kad, kad smo imali ETIAS bi se dakle podnosili zahtjeve putem ETIAS-a no njihova prošlost zahtjeva i razlozi putovanja u zemlje Europske unije su možda sadržani u ES-u. Stoga bi ovo istraživanje moglo biti relevantno jer bismo mogli e, možda dobiti relevantne podatke za sigurnost i za a, migracije. Zašto vidite? Zašto mislite da ta veza nije bitna? Eto. Hvala vama sada gospodine Brajer za zelene, izvolite, molim vas da vi budete kratki. E, hvala vam, mm, pozdravljam vašu studiju. Dakle, vidim da se zapravo žele e, još smanjiti e, granice između zakonodavstva o migracijama i zakonodavstva i provedbe zakona. i zbog toga i drugih razloga smo kritizirali prijedlog o ETS-u od samog starta. Dakle, treba izračunati e, vjerojatnosti na temelju e, soft faktora, a ne na temelju e, raznoraznih upozorenja i lažnih upozorenja. Tako da neću sada ponavljati pitanja koja su postavili kolege, ali se veselim da ću čuti vaše odgovore. A sada gospodin Berg u ime ideja. Ako ne, ECR, e izvjestitelju u nema ni njega. Sophie Pelletier u ime Ujedinjene ljevice, jeste tu? Jeste, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. E, vrlo kratko ću jer me glas ne služi. Što se tiče ekrisetijasa, Znamo da postoji jaz u državama članicama kad je riječ o sankcijama i vrstama kaznenih djela. Također jaz između upisa e, u registre prijestupnika zato što ne postoji harmonizacija. Dakle, jako mi je drago da je procjena učinka provedena jer se ovdje ne radi samo o tehničkim nego i o političkim pitanjima. Procjena učinka se mora koncentrirati na nešto veoma konkretno i precizno, a to je poštivanje temeljenih prava. Hvala lijepo. A sada vam predlažem da, s obzirom na to da imamo još e, jedan sastanak na ovu temu, i to uskoro, i izvjestitelj će nam predstaviti nacrt izvješća. Ja predlažem da ograničimo raspravu na izvjestitelje u sjeni Čuti ćemo sada vaše odgovore kako bismo e, dovršili prije rasprave sa povjerenicom Johansom koja je već u, e, ovdje u dvorani, u, pardon, u, uh, Dobro, evo bit ćemo vrlo kratki. Da, budući da je moja povjerenica ovdje, stoga ne želim da čeka. Da, ovo nije samo tehnički prijedlog, zato što ako tako nešto kažemo, znači da ne vodimo računa o sadržaju. Dakle, ovdje je riječ o osobnim podacima i o pristupu tom podacima. E, dakle, to nije jednostavno tema, ali to, baš kao što je rekao izvjestitelj, u praksi znači dakle, da će se voditi računa o odlukama koje su donijeli su zakonodavci. Ja nisam uspio pročitati studiju, to mi je žao, ali uvodna izjava o etijasu, o odluci o etijasu je vrlo jasna. Uvodna izjava je vrlo važna, vi ste to sami rekli. Opisuje i objašnjava tekst te donekle i definira područje primjene prijedloga. Što se tiče ekrisa, oni od vas koji su radili e, na ekrisu TCN-u jako dobro znaju da ste i, i vi sami izmijenili određene značajke izvornog prijedloga komisije na temu ekrisa TCN-a zato što je taj ekris TCN trebao biti dostupan etijasu. Dakle, vi ste sami odlučili da ćete dodati čitav niz informacija koji se pohranjuje koji se pohranjuju u sustavu ECRIS, ECN, kako bi, ti, kako bi te informacije bile dostupne i mogle se koristiti u kontekstu e, izdavanja predovlaštenja koje provodi ETIAS. Tako da, e, što se toga tiče, mislim da su nam temelji dobri. Druga stvar – Stvar nije u pitanju da li se e, svrha promijenila ili ne. Ne, još uvijek smo u području upravljanja granicama. Još uvijek razgovaramo o tome na koji način provoditi granične kontrole, granični nadzor, te koje alate možemo koristiti za e, najučinkovitije upravljanje granicama. I tu imamo jako puno korisnog materijala, zato što je prava informacija do koje mjere i do koje mjere načelo potrebe se zapravo čuva kako bismo osigurali da izdajemo samo podatke koji su apsolutno potrebni u svrhu kontrole granica, a i kako bismo imali potpunu jasnu sliku svih svega što se dogodilo. Postoji važna razlika između onoga što se radi Dakle, automatski, dakle da ili ne, znamo tog pojedinca, znamo da postoji nešto o njemu u nekom informacijskom sustavu i zatim vrlo e, vrlo zamorne i kodificirane procedure kako bi se dobio pristup tim informacijama. A koji je razlog? Razlog je, razlog također mora biti opravdan. Stoga tu ćemo naravno osigurati potpunu dosljednost. E, sljedeći trijalog se odvija ovaj tjedan u srijedu. Postoji čitav niz vrlo interesantnih tema, recimo onom što ste rekli o ljudima sa dvostrukim državljanstvom. To je recimo posebna kategorija. No, na temelju komentara koje smo dobili i zahvaljujući spremnosti izvjestitelja da krene s radom što prije. Stojimo vam na raspolaganju i veselimo se e, raspravi i radu na ovom e, aktu. Hvala vam. Izvolite gospođo Vavula. Hvala vam svima na pitanjima i na komentarima. Dakle, vrlo kratko, što se tiče SISA, u studiji sam spomenula da je samo preklapanje nije toliko bitno, ali da je svrha tih upozorenja spriječiti ulazak u Europsku uniju e, specifičnih kategorija e, državljana trećih zemalja. Dakle, te osobe ne bi smjele ući u šengenski e, prostor. Tu će se aktivirati upozorenje i nigdje ne stoji da zemlje članice da e, zemlje članice ne unose ta upozorenja u sustav. I zato ja mislim da to preklapanje, iako možda nije potpuno, mislim da je još uvijek dovoljno kako se ne bi proširilo, da kako se ne bi opravdalo e, to obrazloženje. Ja smatram da ako određena tema nije dobro procijenjena u procjeni učinka, to znači da je to zapravo bilo ispod radana, radara i da nije dovoljno dobro analizirano. Zatim ovdje govorimo o e, bazi podataka za e, koja ima podatke o kaznenoj evidenciji. Tako da e, sve to ne bi trebalo pomiješati u jedno u budućnosti i moramo paziti kako će se to razvijati u budućnosti. E sad, što se tiče sustava VIS, u studiji sam posebno navela e, za e, slučajeve viza za državljane e, koji imaju dvojno državljanstvo. I to sam tamo detaljno analizirala. I sada više ne bih ništa spominjala. Studija vam je svima dostupna a ja sam vam također na raspolaganju, bit ću vam na raspolaganju za vrijeme pregovora. Hvala vam što ste nam doprinijeli da uštedimo malo vremena i e, što ste dali priliku povjerenici Johansson da nam dođe. Da, gospodine Tudorači, recite. Nisam baš imao vremena pročitati studiju, a s obzirom E, na to kako nemamo baš vremena bili komisija možda mogla odgovoriti pismenim putem na naša pitanja jer volio bih malo bolje e, razumjeti obje strane argumenata dobro može hvala vam a sada pozdravljamo gospođu johanson povjerenicu za unutarnje poslove e, da nam se obrati po prvi puta pred odborom e, LIBE kao dakle e, punopravna povjerenica koja je zadužena za e, svoj portfelj.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 a znate kako je s glasanjem. E, ljudi uvijek ulete u točno definiranom vremenu i očekuju da će se tada odmah glasati. Stoga pokušajmo učiniti svih zadovoljnom. Zadovoljnimo. S nama je Ilva Johansson, povjerenica za unutarnje poslove. Nakon što je odobrena za ovaj portfelj. To su azil, migracija, unutarnji poslovi, Schengen, teme koje su nama bitne. Bit će zadužena i za novi pakt o azilu i migracijama, što je vrlo velika tema. Ona je već započela s turnejom po glavnim gradovima Europske unije zajedno s potpredsjednikom Skinasom. Bili su u Grčkoj i u Turskoj. Drago nam je da ste danas ovdje, da nam možete predstaviti sadržaj u okviru strukturiranog dijaloga kojeg planiramo imati s komisijom i posebice naravno s vama i s vašim portfeljom. Iskoristio bih ovu priliku da vas, gospođo Johansson, pozovem da dođete na sljedeći strukturni dijalog e, o sigurnosti kojeg ćemo održati nakon božićnih e, praznika. E, o tom, tamo će sudjelovati i bivši povjerenik za sigurnost, Julian King, i te dijaloge organiziramo redovito. A na tim se dijalozima bavimo unutarnjom sigurnošću i Europska komisija i parlament na tom dijalogu imaju priliku eh, redovito se susretati i razgovarati o najvažnijim temama. Imate 15 minuta, a vidim da se toliko govornika, toliko zastupnika javilo za riječ, tako da vas sve lijepo molim da se držite predviđenog vremena. Gospođo Johansson, izvolite, imate riječ. Puno hvala predsjedniče. Dobar dan svima, jako sam sretna što sam danas s vama. Željela bih podijeliti svoje razmišljanja o svom portfelju i o budućem radu. također sam ovdje da bih poslušala vaše prijedloge i stajalište i naravno da bih odgovorila na pitanja. Prije svega želim nešto reći o unutarnjoj sigurnosti. Ja mislim da je pitanje sigurnosti kao kohezije pitanje kohezije u budućnosti i to je pitanje koncentrirano na organizirani kriminal. Naime, imali smo prijetnje terorističkim napadom, onda imamo povećanje trgovine drogom. Također znamo da, se, da kriminalci svoj biznis financiraju drogom. Oni se jako brzo razvijaju, razvijaju nove e, poslovne modele. Oni su takozvani polikriminalci i većina njih djeluje i aktivni su u više od jedne države članice. Dakle, to je doista područje u kojem, u kojem Europska unija može dati dodanu europsku vrijednost i koje se treba rješavati na europskoj razini. Dakle, ovo je pitanje e, vezano za koheziju u društvu, kao što sam rekla na samom početku. Mislim da svaki građanin ima pravo na zaštitu mislim da je jako važno, što više ključno, da sve građane štitimo na jednak način i na jednakoj, na istoj razini. Ja znam da postoje područja u kojima građani smatraju e, da nisu e, dovoljno sigurni ili jednako sigurni e, kao u nekom drugom području i smatraju da zbog svoje vjeroispovijesti, boje kože ili nečega drugoga nisu dovoljno zaštićeni ili podjednako kao i ostali. Ponekad, ponekad imaju pravo, ponekad ne. Naime, organizirani kriminal i kriminalci Naime, ne samo da predstavljaju nešto štetan fenomen za žrtve, već i za čitavo društvo i za koheziju u društvu. I upravo zato tome trebamo pristupiti učinkovitije nego što smo to do sad činili. Naime, to je neka vrsta otrova u društvo. Ako e, građani izgube povjerenje, ako smatraju da nisu dovoljno zaštićeni ili da neće biti zaštićeni na jednak način kao netko drugi, onda smo izgubili jedan veliki aspekt povjerenja u društvu. E, samim time gubimo i na koheziji. Ja Trenutačno radim na novoj sigurnosnoj strategiji za narednih pet godina. E, sa velikim zadovoljstvom e, saslušat ću i vaše mišljenje. Evo, ovo je vrijeme i nadolazeći mjeseci su prilika da nam kažete što bi trebalo biti dio te nove strategije. Ja sam rekla da se moramo boriti protiv organiziranog i ozbiljnog kriminala i da to trebamo učiniti učinkovitije nego što smo to do sad radili. Moramo također spriječiti Um, pristup uh, uh, novcu, uh, oružju i eksplozivima. Zašto to kažem? Zato što na taj način sprječavamo njihov dotok novca, a novac je naravno jako važan u organiziranom kriminalu i vrlo često dolazi od droge. Također nam je potrebna bolja europska suradnja kada je riječ o sigurnosti. Mnogo toga i mnogo tekstova je usvojeno. Interoperabilnost je naravno u ovom području jako važna, ali trebamo poboljšati i naše djelovanje na zaštiti djece. Naime, spolno zlostavljanje djece na internetu eksponencijalno raste. Mi se možemo boriti protiv toga, ali su nam potrebni bolje alati da bismo to učinili. Europol e, doista impresivne rezultate ostvaruju u ovom području, ali je potrebno učiniti više. I to je jedna od odgovornosti e, koju e, sam ja preuzela na sebe. Također djecu treba zaštititi od trgovine, od trgovanja ljudima. U to, to se odnosi i na žene. Eto, to su područja na kojima bismo trebali učiniti više više nego do sad. Imala sam priliku posjetiti Europol u Hagu malo prije preuzimanja dužnosti. I doista sam bila impresivna, zato što sam bila prisutna ondje kada su provodili veliku zajedničku akciju, akciju sa internetskim platformama, sa policijskim snagama iz država članica te sa FBI-em. I doista su proveli jednu vrlo uspješnu zajedničku akciju kada su uspjeli skinuti sa interneta terorističke sadržaje i uspjeli su u jednoj noći okinuti 26 tisuća računa. Veliki je uspjeh. Dakle, ovo je područje na kojem možemo više učiniti e, zahvaljujući dobrovoljnom sudjelovanju platformi, ali nam je isto tako potrebno novo zakonodavstvo koje će nam omogućiti da skidamo sa interneta terorističke sadržaje. A, također je bilo riječi o e-dokazu, elektroničkom dokazu. Mi znamo danas da 85% svih istraga uključuje elektroničke dokaze. I to je doista ključno. I ovdje je vrijeme od ključne važnosti, odnosno koliko brzo će istraživački, istražiteljski timovi biti u mogućnosti koristiti one dokaze koji su im potrebni da bi se borili protiv ozbiljnog i organiziranog, teškog i organiziranog kriminala. Tu naravno uvijek treba pronaći ravnotežu s temeljnim pravima. Dakle, nove prilike se moraju koristiti tako da se ne dovode u pitanje temeljna prava i nadam se da ćemo u tom području doći do konsenzusa i do zajedničkih zaključaka. Ja znam da su neki zabrinuti zbog toga i spremni su razgovarati o tome i pokušavaju naći novi način djelovanja u budućnosti po tom pitanju. Nekoliko riječi i o migracijama. Kada usporedim dva aspekta svog portfelja, dakle s jedne strane sigurnost, s druge strane migracija, jedna stvar koja mi odmah upada u oči jest razlika kada je riječ o povjerenju. Dakle, u području unutarnje sigurnosti postoji puno veće povjerenje među državama članicama i upravo zato imamo više suradnje. A u području migracija tu nam nedostaje povjerenja među državama članicama. Prema mom mišljenju, to je jedan od razloga zbog kojih je jako teško doći do novog kompromisa. I kada vam nedostaje povjerenje, onda zapravo donosite vrlo detaljne uredbe i mislim da bismo trebali u području suradnje trebali biti više kooperativni. Bilo bi jako dobro kada bi ovaj dio mog portfelja kada bi se mogao riješiti tih visokoprofilnih rasprava kada bismo bili malo pragmatični i usredotočili se na suradnju. Tu, tu, je, tu, čujemo diskurse koji se približavaju ratnom diskursu. Naime, migracije su nešto što je uvijek bilo prisutno i uvijek će biti. Naš zadatak je da upravljamo migracijama na uredan način. Mi moramo moći kontrolirati migracije. A da bismo to da bismo u tome uspjeli potrebno je povjerenje i suradnja između država članica, a to uključuje i parlament. I upravo zato sam ovdje. Na saslušanjima sam rekla da ću održati bilateralne sastanke sa svim državama članicama prije Božića. Kasnimo mjesec dana, tako da će se to održati do kraja siječnja. Potpredsjednik Šinas će biti sa mnom, ali većinu ovih bilateralnih sastanaka ću održati dakle do kraja siječnja s državama članicama. Mislim da je sada jedan povoljan trenutak. Imamo jako puno neslužbenih dokumenata, takozvanih non-papera i to je zadatak. To je znak da države članice pokušavaju naći novo stajalište. Mislim da bi bilo dobro kada bi države članice pokušale zamisliti kako je biti neka druga država članica. Jer tu imamo geografske stvarnosti koje zapravo znači da pet država članica prima 90% nezakonitih migranata i nezakonitih prelaska granica. A isto tako imamo 72 posto prijava koje odlazi u pet država članica, a to nisu ovih pet, ovih istih pet. Dakle, u, Evropska, dakle 40 milijuna ljudi se rađa u drugoj izvan dakle Europske unije, ali 2 do 2,5 milijuna dolazi u Europsku uniju. Ove godine ćemo vjerojatno imati oko 100, stotinu tisuća nezakonitih prelazaka, možda oko dvadeset tisuća, ali istovremeno ćemo vrlo vjerojatno imati 700 tisuća prijava, a to znači da sekundarno kretanje, da je sekundarno kretanje doista važno važno pitanje, važno pitanje za našu uniju i tu države članice se trebaju jedne drugima približiti i pokušati naći zajedničko rješenje i uzajamno si pomoći. I upravo zato ste vi jako važni, jer ne samo da ćete, naime ja neću samo slušati države članice, već ću saslušati i parlament. Znam da neki odbori veoma naporno i impresivno rade na ovom fajlu. Naravno, ne krećemo od nule, pokušat ćemo graditi na onome što je već ostvareno. Ali isto tako je važno da u nekim stvarima krenemo s novim idejama. Gdje ću um, završiti? E to još uvijek naravno ne znam. Uh, ali Pretpostavljam da je borba protiv krijumčara, da će to biti jedan od glavnih elemenata. Zatim suradnja s trećim zemljama e, će također biti jako važan dio mog portfelja. Moramo ostvariti partnerstva s trećim zemljama i kako bismo izbjegli nezakonite prelaske, dakle onih ljudi koji e, e, nisu, e, koji se ne mogu prijaviti za azil, već i kako bismo uspostavili zakonite načine da ljudi dođu u našu uniju i da doprinesu našoj ekonomiji na uredan način. Naime, mi smo društvo koje je stari i nama su ljudi potrebni, ali sve to treba kontrolirano provoditi. Zato je jako važna suradnja s trećim zemljama i u tom kontekstu treba sagledavati i borbu protiv krijumčara. Zaštita vanjskih granica. To mora biti jako važan element. E, naime, mi moramo bolje zaštititi naše granice. Jako je važno da našim građanima pokažemo da europski način života pruža zaštitu onima kojima je potrebna. Europski način života znači i prihvatiti i poželjeti dobrodošlicu ljudima koji će doprinijeti našoj ekonomiji, ali mi naravno moramo kontrolirati tko dolazi, gdje i kada. I upravo zato je politika vraćanja jako važna. Potrebna na, potreban nam je mehanizam za solidarnost. Zbog geografske stvarnosti koju, koju imamo. E, dakle, to mora biti e, važan dio novog pakta odnosno moramo razmišljati i o upravljanju premještanjima. I posljednja stvar koju želim naglasiti. Naime, e, jako je važno da se borimo protiv rasizma i diskriminacije. Oni koji mogu ostati u Europi, bez obzira da li je to u okviru traženja azila, u okviru zakonite migracije. Naime, dobro, dobrodošli su. Želimo im da, ostanu ovdje, da uspiju na našem tržištu rada, da njihova djeca nauče puno u našim školama i da imaju lijepu budućnost. Mislim da inkluzivno društvo treba izbjegavati takozvano sekundarno kažnjavanje e, kojim su vrlo izloženi ovi e, novo pridošlice e, u Uniju. Eto, to je važan dio novog pakta. Koliko imam još minutu? Eto, završila sam. Hvala. Hvala lijepa što ste se držali 10 minuta zato što imamo jako dug popis govornika. Najprije ćemo dati riječ koordinatorima po jedan koordinator iz e, svakog kluba. Imate dvije minute za pitanja. Na taj način će i drugi e, članovi se moći javiti, međutim oni će na raspolaganju imati jednu minutu. Eto, rekao sam vam sati po, nemamo više od toliko, nemamo više od toga, a nakon toga imamo elektroničko, glasovanja. E, glasovanje. Molim vas, koncentrirajte se, vrlo konkretna pitanja za našu povjerenicu. Počinjemo sa predstavnikom EPP-a, gospođa Mecola. Hvala lijepo predsjedniče i dobrodošla povjerenice. Hvala vam na ovim vrlo jasnim riječima i veselimo se radu s vama u godinama koje dolaze. Ja ću se usredotočiti na prvi dio vašeg govora, dakle postavit ću pitanje vezano za sigurnost. Zahvaljujemo vam što ste došli ovdje i to upravo na dan UN-a Um, dan borbe protiv korupcije. Ja sada ne mogu mm, govoriti što se događa na Malti u mojoj zemlji. Naime, to jest ne mogu ne spomenuti što se događa. Vi znate što je sa novinarima koji su otkrili korupciju na vrlo visokim razinama vlasti. Sjetite se da je ta novinarka ubijena pred vlastitim domom. E, dakle, to je pitanje koje je i tekako vezano za sigurnost, budući e, da se radi o novinarki koja je proučavala pranje novca, zatim pitanja vezana za vizu. Naime, e, Ukazivala je također i da postoji veliki unutarnji rizik za unutarnju sigurnost u Uniji. Dakle, situacija na Malti ostaje veoma napeta. Mi gotovo svaki dan imamo prosvjede. Evo, jutro je jedan prosvjed održan. Naime, prosvjednici su bili pred uredom vlade i premijera i pozivali su premijera Muskata da dade ostavku E sada, moje pitanje, moje pitanje su sljedeća. Naime, ova kriza bez presedana koja se događa na Malti bi trebala biti neka vrsta katalizatora za Uniju da poduzme mjere i da osigura da ono što se događa sada, događa sada u nekoj državi članici da se ne ponovi. Što se može učiniti? jeste li vi razgovarali sa ministar, sa, sa malteškim kolegama o ovoj situaciji i ako niste, planirate li to učiniti? Hvala lijepo. A sada gospođa Sipel e, u ime SDA. E, hvala lijepo predsjedniče. Ja se sada neću baviti pitanjem Malte, ne zato što se ne slažem sa zaključcima, već zato što smatram da bi ta rasprava bila političke naravi. Žao mi je što moram to reći. Ja bih se željela fokusirati na e-dokaz. To je istina. Istina i postoje mnoge druge stvari o kojima možemo razgovarati. Predsjednik kaže, molim vas, nemamo vremena za ovo. Nemamo vremena za glasine. I nemamo vremena za upozorenja koja evo, dolaze iz raznih klupa. Molim vas, držite se vremena na raspolaganju. Možemo li ponovno početi s vremenom zato što ne bi sada trebalo, ne, ne, biste, ne biste mi trebali oduzimati vrijeme zbog ovih intervencija. Evo, imate svoje dvije minute. Evo, vrlo kratko ću reći nešto o e-dokazu. potpunosti se slažem s povjerenicom. Naime, postoje slučajevi i predmeti u kojima moramo brže nalaziti dokaze, ali postoji jedan veliki problem, a problem je to što su pravosudni i policijski sustavi veoma različiti među državama članicama. Iako mi je drago da svi pokušavaju naći rješenje za to. Kada je riječ o sigurnosti, vi ste govorili malo prije o novoj strategiji, ali ste također spomenuli jednu od činjenica. Naime, unutar država članica, čak i unutar nekih gradova, postoje ljudi koji se osjećaju bolje zaštićenima od onih u nekim drugim područjima, u drugim zonama. Po mom mišljenju, to je odgovornost nacionalnih vlasti. Zanima me uključuje li ova nova strategija i to da se prije svega provede ono što već stoji na papiru i što već stoji na stolu. Naime, e, što se događa? Događa se to da mi e, e, brzamo u donošenju novih propusa, propisa, ali da oni ostaju mrtvo slovo na papiru. A što se tiče boljeg, bolje zaštite vanjskih granica, u potpunosti se slažem s vama. Ja jako dobro znam da se povećava trgovina drogom, osobito trgovina kokainom i iz iskustva vlastite zemlje znam da to dovodi do velikih problema. I posljednja stvar koju sam htjela reći vezana je za migracija. Lijepo ste rekli da trebamo imati pragmatičnije stajalište i pragmatičniju viziju, odnosno države članice bi trebale bolje surađivati. što se tiče sekundarnih e, kretanja, to je nešto što treba bolje organizirati i zaustaviti, ali preduvjet za to jest to da sve države članice provedu postojeći paket o azilu. U protivnom samo ćemo imati dodatne probleme. Gospođa Intveld u ime kluba Renew. Hvala lijepo predsjedniče. Dobrodošla povjerenice na prvu razmjenu gledišta u ovom odboru. Najprije ću reći nekoliko riječi o paktu o migracijama kojem svi veselimo. Htjela bih samo razjasniti vezano ovo što je rekla Birgit. Kao što znate, mi smo na tome već radili, ali želim biti jasna. Europski parlament je suzakonodavac u onoj mjeri ukoliko je to i vijeće. Ono što smo mi do sad radili, to je zakonodavni posao. O tome smo glasovali. Dakle, to nije nekakva sam nekakva preporuka komisiji. To nije nešto što možete baciti u smeće. Dakle, to je mi smo su zakonodavci. A što se tiče paketa iz 2015. godine, taj paket je bio pokušaj da se riješi blokada u vijeću i to i nije uspjelo. Hoćemo li sada napraviti istu pogrešku, dakle sve odbaciti i krenuti od nule? Mislim da to nije pravo rješenje. Problem je u vijeću jer se ondje države članice ne mogu dogovoriti i preuzeti odgovornost. Ovo ne radi se o problemu između Europskog parlamenta i vijeća. To treba imati na umu. Problem je u samom vijeću. Nadalje, što se tiče e, sigurnosne strategije, prije nego što se donesu novi prijedlozi. Zašto komisija ne učini ono što je e, parlament zahtijevao već 2011. godine, a to je detaljna, temeljita analiza i procjena svih sigurnosnih mjera koje su poduzete. To se nikada nije provelo. Dakle, prije nego što predložite nešto novo, ja smatram da bismo trebali vidjeti kako stojimo, vidjeti što imamo i gdje su potrebne izmjene. Nadalje, poštivanje temeljnih prava i vladavina prava su ključne sastavnice i komponente sigurnosti. A opet Europska komisija i u nekoj mjeri vijeće su potpuno jednostavno tu nisu prisutni u posljednjih godina. Ja ne smatram da je ova rasprava multipolitizirana. Ja sam jako zabrinuta kamo sve ovo vodi. I brine me što vijeće uporno odbija razgovarati o ovim pitanjima. Oni sada odbijaju raspravljati o Malti. O, se razgovaralo, o Poljskoj se razgovaralo, ali ne temeljito. I to je veliki problem kad je riječ o sigurnosti ovog kontinenta. I to komisija također mora uzeti u obzir. Gospođa Ček u ime zelenih. Hvala lijepo predsjedniče i zahvaljujem gospođi Johansson što nam se prvi puta obratila. Veselim se suradnju u budućnosti. E, jako mi se e, svidjela ova vaša observacija e, kada je riječ o povjerenju i razlici u povjerenju između ova dva elementa. Mislim da je došlo do urušavanja vladavine prava u mnogim državama i to je zabrinjavajuće. Što se tiče novog pakta o azilu, ja mislim da je promjena koja nam je najvažnija jest promjena, odnosno izmjena uredbe o Dublinu. Mislim da ona stvara najviše problema i mislim da biste trebali pogledati zajedničke stajalište parlamenta. Mi smo tu odradili stvarno sjajan posao u tom smislu. Također, veselimo se i novim prijedlozima, ali se nadamo da će oni biti učinkoviti. Da će i da će biti u skladu sa načelom solidarnosti te u skladu s vladavinom prava i u skladu sa zaštitom temeljenih prava. Mi smo imali dosta neusklađenosti sa Kijem, sa pravnom stečenicom. Pogledajte što se događa sa hrvatskom granicom. Dakle, ima tu mana i voljeli bismo da se komisija E, s time pozabavi. Dakle, e, primjena, e, ispravna primjena i provedba. Također me zanima što namjeravate napraviti u kratkoročno vezano za ta pitanja. Možda bi bilo dobro donijeti neke smjernice za države članice radi boljeg usklađivanja i poštivanja propisa. Dakle, imamo jako, imate jako puno instrumenata koje možete iskoristiti. Što ćete učiniti po tom pitanju? Što se tiče poštivanja ljudskih prava, ja ovdje imam problema sa vanjskom dimenzijom Libija, Nigerija. E, ima i tu jako puno pitanja. Povjerenice, ja se u potpunosti slažem da je jako važno imati suradnju sa trećim e, zemljama. E, povjerenica nam je obećala da će osigurati upravo tu usklađenost bez obzira o, o kojem aspektu govorimo, a također ste nam obećali sustav nadzora pa bih voljela nešto više čuti o tome. be Izvolite, gospodin Sofold. Povjerenice, vi ste sada u vodećoj ulozi kada je riječ o migracijama i vi ste na saslušanju za povjerenicu rekli da nećete ovdje zastupati samo švedsku politiku. Na švedskoj televiziji jedan program koji se emitirao prije vašeg saslušanja. Dakle, poručeno je da Europi treba obvezna solidarnost, dakle, propisane kvote migranata u državama članicama i to zapravo podrazumijeva provođenje švedske politike. E, vi ste rekli da ste na to ponosni. To se znači da bi se mogle e, prisiliti druge zemlje poput Danske da prime migrante. Mi to ne želimo, mi ćemo se protiv toga boriti. Vi i vaša švedska politika nisu rješenje za evropske probleme s migracijama. Ne, vi ste zapravo problem s obzirom da je stanovništvo iznimno zabrinuto zbog e, migranata. I što se sada događa? Europska unija imenuje povjerenicu iz zemlje koja ima najmanje odgovornu politiku u području migracija među svima. Vi ste, vi sudjelujete u kreiranju te migracijske politike koje poput nekog tsunamija kriminala Predlažem tri stvari. Zatvorimo nacionalne granice, uspostavimo patrolu na državnoj granici i vratimo migrante kući. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Prokačini. Ja govoriti italijanski. Iskoristio bih ovu prvu priliku da vas susrećemo kako bih vam zaželio sve najbolje u vašem radu, povjerenice Johansson. Dvije su teme najbitnije, prema mojem mišljenju, sigurnost i migracija. Kad je riječ o sigurnosti, mm, tu se uglavnom slažemo, ali se i tekako ne slažemo kad govorimo o migracijama i to počevši od veze između sigurnosti i migracija e, o kojoj se ne, ne govori dovoljno. Ja smatram da ta veza postoji. Zašto se e, nezakonite migracije ne rješavaju kako treba? zato što se nezakonite migracije ne rješavaju kako treba, to onda radi štetu i zakonitim migracijama. A rezultat svega toga jest da se u Europu ulazi isključivo nezakonito, isključivo tako što ćete platiti krijumčare, riskirati vlastiti život, jer ne možete ući zakonito, zato što su e, sva vrata blokirana nezakonitim migrantima vidio sam da ste zajedno s povjerenikom Skinasom e, prvo što su učinili da ste posjetili predsjednika Erdogana u Turskoj. Htio bih od vas čuti koji je bio značaj tog sastanka. Ono što mene brine jest da se i dalje misli da je rješenje problema migracije jednostavno prebaciti Turskoj kontrolu europskih granica samo zbog toga što sama Europa nema hrabrosti to učiniti. E. Hvala sada i iz kluba zastupnika GUE. Izvolite, gospođo, hvala vam lijepo. Samo nekoliko riječi o paktu za migracije. Moram priznati da smo pomalo zabrinuti jer ako je cilj toga da se smanje prava tražitelja azila, morate razumjeti da se s time ne možemo složiti. I osim toga imamo dojam da ovaj pakt ima za svrhu ubrzati postupke, ali na štetu prava. Mi očekujemo da komisija djeluje kada dođe do kršenja temeljnih prava tražitelja azila i izbjeglica, posebno kod, kod, kada je riječ o državama koje ih ne poštuju i koje ih vraćaju. Što se tiče tih država, htjela bih spomenuti Tursku. 340 tisuća osoba se navodno iz Turske vratilo u Siriju dobrovoljno, to su njihove informacije. Amnesty International, Human Rights Watch i neke druge nevladine udruge su prikupile određene dokaze koji ukazuju na to da ti povraci i nisu baš dobrovoljne prirode. Čini se da turske vlasti e, koriste dakle se prisilom ponekad i nasiljem tako da izbjeglice moraju potpisati neke obrazce da se navodno žele vratiti u Siriju. S obzirom da se tu krši načelo non refulvana, moje pitanje komisije je vrlo jasno. Jeste li vi iskazali svoju zabrinutost turskoj vladi e, vezano uz te navodno dobrovoljne povratke i namjeravate li financijsku pomoć Turskoj uvjetovati e, poštivanjem načela non-refulmana? Kao što sam već rekao, gospođo Hansen, E, uskoro moramo glasovati, imat ćemo elektroničko glasovanje, pa predlažem da sada odmah damo riječ zastupnicima koji žele postaviti pitanje, no ovdje imam dugačak popis od 25 zastupnika. Lijepo vas molim da se držite jedne minute. Molim vas da svima pomognemo, pomognete kako bismo mogli glasovati na vrijeme. First, Mr. Uh, Gospodine Moraes, izvolite. E, gospođo povjerenice, dopustite mi da vam poželim sve najbolje i mnogo uspjeha kada je riječ o ovom paktu za migracije. Mislim da, usprkos onome što su rekli kolege, vi imate i donosite sa sobom iskustvo iz Švedske što se tiče solidarnosti. Neke zemlje su učinile više od drugih i mislim da ćete vi donijeti sa sobom upravo to iskustvo. Ne možemo vam postaviti nikakva konkretna pitanja jer do sada još niste, niste ništa napravili, no ne mislim to u lošem smislu. E, tako da me zanimaju samo tri stvari. Spomenuli ste neslužbeni dokument, dakle očito je da su države članice već aktivne. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Taj neslužbeni dokument će staviti naglasak na povratke, da kako povratak mora biti sastavni dio svake sveobuhvatne politike, no hoćete li stavljati naglasak na solidarnost, na zakonske putove, plave kartone i pokušati postići pravu mjeru svom pristupu? Gospodine Rade, izvolite. Hvala. Ja bih e, vam želio čestitati i pozdraviti vas ovdje na prvom strukturnom dijalogu s našim odborom. Imamo informacije od Europske komisije da je potrebno uložiti mnogo truda za rješavanje izazova vezanih uz migracije. Trebamo unaprijediti okolnosti na istočnom sredozemlju. Posljednjih mjeseci smo na grčkim otocima svjedočili tragičnim zbivanjima. Da kako izjava između Europske unije i Turske daje dalje rezultate, međutim ponovni pritisak iz Turske i nestabilnost u regiji dalje izazivaju zabrinutost. S obzirom na ovo spomenuto, možete li nam reći što Europska komisija namjerava poduzeti i hoće li taj novi migracijski pritisak imati utjecaja na šengenski sustav. Kao što znate, još nekolicina država članica ima interne kontrole na šengenskim granicama. I što će Europska komisija poduzeti u smislu poduzimanja mjera e, zbog nepravednog pristupanja, odgađanja pristupa Bugarske Schengenu? Hvala vam i e, želim vam čestitati na ovom vrlo zahtjevnom zadatku koji ste dobili. E, e, ranije ste spomenuli da želite imati siguran postupak migracija. Kao što znate, postoji veliki problem e, koji se odnosi na trgovinu, budući da djeca i žene završavaju u rukama kriminalaca i Dublinska uredba ih e, vraća, odnosno prisiljava da se vrate u zemlju u koju su prvo došli. Na koji način možemo reformirati Dublin tako da zemlje koje su žrtve trgovine ne moraju prisilno otići natrag u zemlje odakle su nezakonito prokrimčarene. Spomenuli ste silovanja u Švedskoj, no većina tih e, zločinaca su zapravo u etničkom smislu evropljani. Tako da mislim da moramo doista biti oprezni kada govorimo o tsunamiju. Izvolite, jednu minutu imate. Gospodin Breyer, e, hvala vam. Vi ste spomenuli pitanje povjerenja. Ono što mi se čini važnim jest i uzajamno povjerenje među građanima, umjesto da svi sumnjaju jedni na druge da bi onaj drugi mogao biti kriminalac. Jedan od prioriteta mog kluba jest da se stane na kraj masovnom nadzoru, tako da se svi prate umjesto da postoje ciljane istrage onih koji jesu kriminalci ili koje, za koje se sumnja da su počinili neki zločin. Dakle, moje prvo pitanje bi bilo sljedeće. Možete li nam pružiti jamstva da ćete u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije da nećete predložiti još jedan instrument e, koji bi dovodio do e, općeg e, neselektivnog zadržavanja naših e, podataka i komunikacija. Što se tiče sigurnosti, mislim da je važan dio sigurnosti osjećaj sigurnosti. E, brojni naši građani su svjesni stvarne opasnosti od kaznenih djela. U nekim zemljama imamo manje kaznenih djela, ali ljudi stječu dojam od medija da je život mnogo opasniji nego ranije. Možete li nam predložiti u sklopu vašeg novog plana rada neke mjere kojima bi se povećala svijest o sigurnosti među građanima? Ovdje sam zapisao gospođu Bjork, tako e, s obzirom da je nema u dvorani, gospođa Daly, gospodin Varena možda prvi. Uh, uh, uh, Hvala, povjerenice. Vi ste se sreli nedavno sa grčkim vlastima i htjeli bismo vam reći nekoliko riječi o naše zabrinutosti vezano uz plan grčke vlade da se otvore krizni centri. Jeste li razgovarali sa grčkom vladom o tome, koje stajalište komisije u vezi s time i hoće li se koristiti sredstva Europske unije za e, masovna zadržavanja u Grčkoj? Novi zakon od prije pet dana uzima u obzir bojazni da će se time ograničiti pristup azilu i da će se ukinuti brojna prava podnositelja zahtjeva kao što su pravo na e, pravnu, pravne lijekove i tako dalje. Jeste li postavili neka pitanja u vezi s tim novim zakonom vladi s kojim ste se susreli? Mi smo u ovome domu zatražili da se e, usvoji Dublin bis. Želimo apelirati na vas da razmotrite e, dakle, premještaj e, iz zemalja kojima je doista nužno potrebna solidarnost kao što je Grčka. Hvala, gospođa Kanko. Vi ste htjeli uzeti riječ? Da, gospodin Fest. Pa, mislim da ste vi prvi prema našim pravilima. Hvala. Hvala lijepo. Gospodin Johansen, gospođo Johansen, vi ste spomenuli da postoji potreba da naša društva, da postoji kohezija o njima i da svi imaju pravo na zaštitu. Međutim, problem su nezakonite imigracije. U Augsburgu je nedavno ubijen grčki poljoprivrednik e, i to je počinitelj je bila osoba koja je imala više stranih e, državljanstava, a pravno je boravio u Njemačkoj. Slično se dogodilo i Oxfordshire, e, Tu su bili uključeni britanski građani koji su bili migrantskog podrijetla. Ako smatrate da je važna kohezija u društvu, onda ćete e, se vjerojatno riješiti ovo pitanje migracije. Izvolite, gospođo Kanko. Hvala, drago mi je, imam sreću da sada mogu uzeti riječ. Hvala vam na dolasku danas, e, gospođo povjerenici, čestitke na novoj dužnosti. Imam jedno pitanje vezano s novi pakt o migracijama i azilu. Doista se moramo pobrinuti da postoje učinkovita rješenja za azil i migracije. To je ključno da bismo dobili povjerenje naših građana u sljedećih pet godina, a i kasnije ali isto tako da se zaštiti ljude od trgovine. Kao što ste vidjeli proteklih godina, e, neke zemlje nisu provodile Dublinsku uredbu, a druge nisu poštivale pravila o premještaju. Kako bi pravila bila učinkovita, moraju ih svi provoditi. Kako će ovaj novi pakt o migracijama i azilu postići to da Europa bude složna i da svi provode pravila. Na koji način se možete pobrinuti da E, svako novo pravilo ne dovede do novih podjela, nego do brzog rješenja. Izvolite, gospodine Peters. Hvala vam, gospođo povjerenice. Želim se vratiti na pitanje sigurnosti. Spomenuli ste da je Europol nije dobro odradio, da bi nam je trebao više dati od sebe u budućnosti e, kada je riječ e, o E, kriminalnim organizacijama. Međutim, tu postoji problem sa proračunskim sredstvima za Europol, Eurojust i druge organizacije. Kako s jedne strane možete reći da trebaju poduzeti više, a s druge da se neće povećati proračunska sredstva? Gospodin Moreno, izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam. Najprije Veliko hvala povjerenici što je došla preš nad odbor i e, pozivam vam, vas da stvarno nastavite ovu turneju po europskim glavnim gradovima kako biste podigli svijest o važnosti teme migracije. Jako je važno promijeniti svijest o migraciji. To nije e, prijetnja, to je izazov, ali i prilika, a čak i kao što ste sami rekli, to je potreba. Stoga inzistirajte na toj percepciji, mislim da je to stvarno najvažnije. Drugo, E, maloljetnici bez pratnje su dječaci i djevojčice koji su žrtve. Vidjeli ste što se nedavno dogodilo u Sredozemlju. Vidjeli ste što se događa u centru Madrida i to je sramota. To je sramota za cijelo naše društvo. Vodite računa o tome, molim vas. Ja ću dati svoje prijedloge unutar ovog odbora, iako je to u Španjolskoj nacionalna tema, ali smatram da komisija itekako može pomoći zato što je to tema koja e, se svih nas tiče. Izvolite, gospođo povjerenice, hvala. E, naime, gospođo povjerenice, moram čestitati na vašim politikama. Ja sam gradonačelnik na 30 km, u jednom općini 30 km od Kalea gdje sam primio na ono, više od tisuće e, migranata i u tih 15 godina nisam imao niti jedan incident. E, razni neslužbeni dokumenti koji cirkuliraju vezano uz stajališta država članica, koji ste se kratko dotaknuli, žele pojačati odgovornost država članica na vanjskoj granici i povećati e, broj prihvatnih centara na vanjskim granicama. To bi moglo pogoršati sadašnju situaciju. Što mislite o tome i možete li nam jamčiti da će novi pakt e, zamčiti prava azilanata i uzeti u obzir e, dakle prava tražitelja azila te uzeti u obzir mehanizam solidarnosti na koji se način mogu smanjiti sekundarna kretanja. Gospođo Jončeva, gospođo povjerenice, um, vama je povjeren doista težak zadatak i vjerujem da dajete se od sebe kako biste ostvarili dobre rezultate. Um, govorili smo tijekom prošle godine o glavnim problemima u migrantskoj politici i zemlje koje se nalaze na granici često su bile prepuštene same sebi. Imam jedno kratko pitanje. Što se tiče postupka azila, koji su osnovni stupovi novog pakta za migracije i što se očekuje u kontekstu reforme azila, a koje su novosti? I još nekoliko riječi o korupciji. Korupcija ubija, da, ali ne smijemo imati dvostruka mjerila trebamo imati na umu da korupcija uništava temelje demokracije u nekim državama članicama i to na vrlo radikalan način. Primjer je e, Bugarska gdje e, se ne mogu provoditi niti odgovarajuće istrage o nezakonitim migracijama. Još jednom vam želim mnogo sreće. Mi vas u potpunosti podržavamo, samo imajte na umu da vrijeme ističe i da moramo brzo djelovati. Gospodine Körner, e, oprostite, ali molim vas, nije, nije dozvoljen pljesak. Hvala vam, gospođo povjerenice, što ste došle pred naš odbor i čestitam na novoj dužnosti. Imam nekoliko pitanja. Bio sam jako zadovoljena na saslušanju kad ste odgovorili na moje pitanje o povjerenju i suradnji između zemalja članica, a ne nužno o novim instrumentima i više podataka. Stoga se želim postaviti isto pitanje koje je postavio kolega Brian. Ministar unutarnjih poslova Švedske je e, zatražio za donošenje novog zakonodavstva o čuvanju podataka i sad ne znam što mislite vi o tome, ja se nadam da to nećete mijenjati. A što se tiče VFO-a, imamo novi prijedlog finskog predsjedništva i čuli smo da e, su e, politike sigurnosti doživjele značajne rezove. Što mislite, hoće li biti dosta novaca za Europol i kako vi ocjenjujete taj prijedlog? te kako mislite, e, to jest mislite li da Europol i ostale agencije imaju dovoljno sredstava? Mm, hvala vam, a sada gospodin Arkart na minutu. Hvala vam. Ja sam također novi zastupnik u ovom parlamentu, no postoji jedan klub u parlamentu koji u sljedećim nekoliko godina, ja dolazim iz Njemačke, E, dakle, postoji jedan klub koji neće želi priznati da je većina e, zločina u Njemačkoj počinjena od strane njemačkih državljana. E, neki to neće nikada javno izreći, ali ja sam vam to htio reći. Zatim, imamo jedan non-paper iz Njemačke i točno ste rekli da je sekundarno kretanje nešto što i brine Njemačku i naše ministre a odgovor je da se ljudima oduzimaju prava na granicama. Drugim riječima, stavljate ih u prihvatne centre i rekli ste da je ta poruka dobrodošlice jako važna u europskoj kulturi. Stoga me zanima kako to se preklapa. Dakle, ljudi koji traže zaštitu na kraju završavaju u tim e, centrima u kojima ih se zadržava. Hvala vam. A sada e, riječ ima gospodin Zehovski. E, hvala vam gospodine predsjedatelju. I ja bih vam e, govorio o sigurnosnoj situaciji u našim krajevima. Netko je spomenuo situaciju u Kaleu. Kako to objašnjavate? kako objašnjavate da se vozače kamiona i dalje napada, to čak na stotinu kilometara od Kalea, zato što krijumčari žele ukrcati ljude u kamione i poslati ih u Veliku Britaniju. Kako komentirate tu situaciju? A drugo pitanje se odnosi na Švedsku. Ja bih vam ja bih vas također pitao o vašoj o situaciji, sigurnosnoj situaciji u vašoj zemlji. Čitao sam vijesti na BBC-u. Je li istina to što govore o, kriminalnim skupinama? Hvala vam. Gospođo Folah. Hvala. Hvala vam što ste došli odgovoriti e, na pitanja i želim vam sve najbolje u budućem radu. Prije deset godina sam mislila da će ovo biti posve nemoguće u Europi, pogotovo ono što se događa na grčkim otocima te na zapadnom Balkanu. Tamo se jasno vidi propusti migracijske politike. E, greške se događaju i u Bosni naravno ali mi kao Europska unija ne možemo izdvajati te zadatke. To je upravo ono što dovodi do golemih patnja. Činjenice da čekaju u centrima su stvarno nepotrebne. Zato, zatim, druga se stvar odnosi na europsku strategiju. Sada je posve jasno da moramo imati učinkovitu kontrolu vanjskih granica. No, s druge strane, moramo se držati temeljnih prava, poštivanja temeljnih prava na našim vanjskim granicama. Hoće li u budućnosti biti moguće službenicima na granici donositi odluke jesu li ljudi na granicama nezakoniti migranti ili ipak imaju pravo tražiti azil. Ja mislim da je to tako nešto vrlo opasno. Kako ćemo osigurati E, da nećemo još dodatno kršiti ljudska prava. Hvala vam. A sada sljedeći je gospodin Kosolaka. Ja sam nedavno bio na Lesbosu i osobno sam se uvjerio u ono što neki ovdje govore. Bio sam stvarno šokiran u kakvim uvjetima ljudi žive. Novi zakon o azilu, grčki zakon o azilu, prema tom novom zakonu ispada da su takvi centri zapravo rješenje, a to ne može biti rješenje. Stoga smo poslali pismo ministru unutarnjih poslova i tražili da reagira na tu humanitarnu krizu. A moje pitanje za vas je što ćete učiniti kako bi se popravili životni uvjeti, kako bi se ubrzala, ubrzalo spajanje obitelji, pogotovo u slučaju e, djece bez pratnje? i kako bi se riješila situacija na terenu. Jer u ovom trenutku ja moram stvarno priznati da se sramim što sam zastupnik, europski zastupnik, kad vidim što se događa u Grčkoj. Hvala vam, a sada zastupnik Bartolo na jednu minutu, izvolite. Hvala vam predsjedajući, hvala i povjerenici što je danas ovdje. Ovaj parlament u prošlom sazivu dao e, jasne odgovore na današnje izazove, posebno na migraciju no ne možemo isto reći za zemlje članice. I nakon nekoliko godina još uvijek se nisu uspjele dogovoriti o paketu za azil. Znam da neki misle povući određene prijedloge, pogotovo one koji se odnose na uredbu Dublin. Ne slažem se s povlačenjem tog prijedloga, zato što će se sve samo dodatno uh, odugovlačiti. I zanima me hoće li novi prijedlog biti toliko ambiciozan da izbriše zahtjev, dakle da se zahtjev za azilom podnosi u prvoj državi u koju se uđe. I na kraju, kada je riječ o potragama na moru. Ovaj parlament nije uspio poslati jasnu poruku. Ja mislim da nam tu treba europski pristup. U kojem će smjeru komisija ići po toj temi i što će učiniti e, da oni koji nude humanitarnu pomoć u Europi ne budu kazneno gonjeni. Hvala vam, a sada riječ gospodin Tudorače na jednu minutu. Evo, bit ću vrlo kratak. Povjerenice, imam samo pitanje i jedan savjet. Pitanje se odnosi na pravosudna tijela te na umjetnu inteligenciju. Je li to nešto čime ćete se baviti i vi? Kao prvo, imamo li dovoljno stručnosti i alata kako bismo e, e, dobro shvatili i razumjeli e, pogrešno korištenje umjetne inteligencije. I drugo pitanje, da li naša pravosudna tijela, sami ste spomenuli dječju pornografiju, dakle da li naša pravosudna tijela koriste umjetnu inteligenciju u borbi protiv takvih zločina? A savjet, kada budete putovali u europske gradove, savjetujte zemljama članicama da vama daju alate koje su vam potrebno kako biste pronašli e, rješenja na sve ove tekuće probleme jer u protivnom će sve to ostati samo e, pusta obećanja. Gospodin Magid, hvala vam. Reforma Dublina je ključna za dobro funkcioniranje šengenskog područja bez unutarnjih kontrola. To je rečeno već jako puno puta, no ne možemo više čekati da se oko Dublina napokon zemlje članice dogovore. Ja sam nedavno posjetio francusko-talijansku granicu i tamo sam stvarno iz prve ruke vidio na koji način se ljude odbija svakoga dana, a da se uopće ne ocijeni kako treba njihov zahtjev. Isto tako, e, migranti nemaju priliku podnijeti zahtjev za zaštitom. Isto tako, svi znamo što se događa u Hrvatskoj, koja je zemlja koja će ući u Schengen uskoro. Što ćete vi učiniti kako bi se ovakve situacije pratile od strane nezavisnih tijela i kako bi sve zemlje ispunjavale svoje e, sve uvjete iz šengenske e, e, pravne stečevine. Hvala vam sada Ruiz Vesa, izvolite. Hvala vam, hvala i vama gospođo povjerenice što ste došli pred naš odbor i hvala vam na govoru. Ja se u, gotovo u potpunosti s vama slažem, a pogotovo u vezi s onim kad ste rekli da dakle treba napustiti e, ratni vokabular kad govorimo o migracijama. E, u vašim razgovorima sa zemljama članicama, dakle na ovoj turneji, ono što mene brine jest ako se traži jednoglasna jednoglasno rješenje među svim zemljama članicama, umjesto da se traži većina koja bi bila bliska stajalištu parlamenta, bojim se da samo umanjujemo očekivanja od ovog paketa. Mm, poput recimo pitanja uh, preseljenja. Hvala vam, a sada riječ, riječ ima gospođa Deli. Hvala vam. Draga povjerenice, drago mi je da ste rekli da ljudi dolaze u Europu kako bi izgradili svoj život i da ih se i da su ovdje dobrodošli. Ali e, iskustvo mnogih koji su to pokušali je zapravo posve suprotno. Ja imam vrlo sažeto pitanje o hrvatskoj granici. S obzirom na dobro dokumentirane dokaze o nasilju nad migrantima i tražiteljima e, azila, te s obzirom na postojanje dokaza o e, nasilnom vraćanju na toj granici, što ćete učiniti kako biste pozvale države članice na odgovornost zbog kršenja e, temeljnih ljudskih prava i zbog e, ovakvih nezakonitih praksi. Zastupnik Robert, izvolite. Hvala. Hvala i vama povjerenice. Posebno mi je bilo drago čuti da planirate sklopiti partnerstva sa trećim zemljama. I to posebice kad je riječ o borbi protiv dječje mm, pornografije. S obzirom na sve ono što se događa trebalo bi više mobilizirati policijska tijela. E, kao prvo, mm, mm, u vezi korupcije koja će biti strategija komisije? Hoće li uopće komisija imati nekakvu strategiju protiv međunarodne korupcije? Imate li na umu neke nove instrumente? Tu ponajprije mislim na međunarodna prisluškivanja o kojima se trenutačno baš ne govori. Drugo pitanje, slažete li se da treba oduzeti imovinu počiniteljima e, organiziranog kriminala. I treće, slažete li se sa idejom prethodne komisije o brojnim financijskim e, institucijama koje nisu poštivale propise o pranju novca. Hoćete li im donijeti europsko zakonodavstvo na tu temu kojim će se osigurati pravilna e, provedba direktiva, europskih direktiva u svim zemljama Europske unije. Hvala, a sada zastupnica Ferrara, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, hvala e, i povjerenice. E, čestitam vam na novoj dužnosti i želim sve najbolje u vrlo kompliciranom poslu koji vas čeka. Kad je reč o sigurnosti, rekli ste da vam se čini da Mm, ipak ima sve više povjerenja među zemljama članicama, ali unatoč tome još uvijek postoji problem sa razvijenom informacijom između zemalja članica što bi moglo osigurati punu suradnju. A osim toga još uvijek nedostaju pravni temelji te pravne definicije kojima bi se e, uspostavila stvarna sigurnost u Europskoj uniji. Tu ponajprije naravno mislim na organizirani kriminal što komisija misli učiniti s obzirom na izvješće na vlastitu inicijativu iz 2016. u kojem smo tražili da se na teritoriju Europske unije ustanovi dakle zakon o organiziranju, organiziranom kriminalu poput mafija. Što se tiče e, Dublina, mislim da bi trebalo učiniti sve što se može kako bi se taj dokument odblokirao. Ja sam bila mm, izvjestiteljica za uredbu o i postupcima i stvarno sam vidjela da smo se svi jako puno potrudili kako bismo došli do teksta o kojem se moglo glasati. Bojim se da sa novim prijedlogom ćemo doći do jednog te istog bloka koje se sad želi osloboditi. Danas sam posjetila školu, 55 učenika koji su me pitali šta radi Evropska unija kako bi upravljala migracijskim tokovima. I eto, morala sam im ispričati našu tužnu stvarnost. Hvala, a sada zastupnica Kinići. Hvala vam predsjedavajući, hvala i vama gospođo povjerenice. Ja se u potpunosti slažem s vašim pristupom prema unutarnjoj sigurnosti te u potrebi da se osnaži suradnja između zemalja članica. I to posebice kad je reč o najozbiljnim kaznenim dijelima, trgovinom ljudima, trgovinom drugom. E, spomenuo je netko i korupciju. Naravno, e, iza takvih kaznenih dijela su vrlo često prave pravcate e, kriminalne organizacije zar nije došao trenutak da donesemo strategiju na razinu Europske unije za borbu protiv organiziranog kriminala, baš kao što je napravljeno u, protivnom, u proteklom sazivu sa terorizmom. Trebali bismo kao prvo modernizirati definiciju sudjelovanja iz jednog bivšeg starijeg dokumenta, a zatim migracija. Mnogo je kolega to već spomenulo zaštita maloljetnika je nešto čime se ja puno bavim. S obzirom da ćemo uskoro potpisati 30. godišnjicu konvencije UN-a, zatražili smo da se učini nešto po pitanju e, zločina protiv maloljetnika. I e, mene zanima što vi mislite o tome. Evo, svi ste se držali vremena. Naravno, nije to čudno, ali imali ste jako puno pitanja. Povjerenice Johansson, uvjeravam vas da će svaki puta biti e, ovako. Ovo nije najbolji dan u tjednu, ponedjeljak je navečer, ali vjerujte mi svaki puta kada budete dolazili na raspravu u odbor Libe, raspravu ćete i dobiti. Stoga vas, e, drage kolege, e, molim da budete tolerantni prema vremenu. E, za jedno 10 15 minuta je predviđeno glasanje, ali smatram da našoj povjerenici ipak trebamo dati jedno 20 minuta da odgovori, jer bilo je 25 pitanja. Tako da e, imat ćemo 20 minuta za povjerenicu, nakon toga ćemo imati kratko glasanje. nakon e, glasanja neki od nas još ostaju na sastanku koordinatora. Ali vjerujte, glasanje će biti vrlo kratko. Imamo tek dakle, tek tri stvari. Dakle, tri puta morate samo glasati. Stoga vas molim da budete ljubazni i da joj date malo više vremena kako bi mogla odgovoriti na sva pitanja koja su postavljena. Evo, imate sada, gospođo povjerenice, 20 minuta da što bolje sažmete e, odgovore na sva ova pitanja. Izvolite. Hvala lijepo. Pomno sam slušala ova zanimljiva pitanja i razmišljanja o budućnosti ove politike. Pokušat ću odgovoriti na neka od vaših pitanja. Prije svega moram reći da sam jako zabrinuta zbog nedavnih događanja na Malti. Doista osuđujemo ubojstvo i mogu sa zadovoljstvom reći da je Europol odigrao jako važnu ulogu jer je pokrenuo istragu, što znači da je Europolu Doista važno je da on, da on predstavlja dodanu vrijednost kada je riječ o rješavanju kompliciranih i važnih slučajeva. Slažem se također da korupcija ima žrtve, ljudske žrtve. U potpunosti se slažem s time. Što se tiče raspodjele odgovornosti u vijeću potpredsjednica Vera Jurova i povjerenik Renders e, su oni koji su zaduženi kad je riječ o korecima koji će se u budućnosti poduzeti u pogledu zaštite vladavine prava. Naravno, e, svi to pratimo, ali oni su ti koji će nastaviti veoma konkretno na tome raditi. Kad je riječ e, o provedbi, provedba je imperativ. Postoji jako puno stvari koje smo, o kojima smo odlučili, a koje se moraju provesti. Doista će meni biti jako važna zadaća pratiti provedbu i doista mislim da su nam potrebni isto tako i novi prijedlozi kako bismo poboljšali suradnju u području unutarnje sigurnosti. Gospodin Intfeld, da, naravno da ne treba kretati od nule. Mm, iskoristit ćemo ove prijedloge koje već imamo, posao, dobar posao koji je već obavljen, ali i to kao su zakonodavci. Nama su potrebni svi su zakonodavci. Ovo je teška situacija. Svaki tjedan kad svaki tjedan u kojem nemamo i ne raspolažemo zajedničkom uredbom, politikom, kada je riječ o azilu i imigraciji, e, svaki tjedan plaćamo visoku cijenu, vrlo visoku cijenu. Plaćamo tu visoku cijenu kada je riječ o koheziji i povjerenju između država članica, ali najveću cijenu plaćaju migranti i izbjeglice koje, koji su zaustavljeni i, ko, na grčkim otocima, na primjer. To je doista hitna situacija, no time će se pokušati baviti e, na takav način da nije potrebno kretanje od nule. To se nikome ne bi svidjelo. Stoga moramo graditi temeljem onoga što već imamo. Mm. Što se tiče e, obvezne solidarnosti, ja mislim da je nemoguće doći do prijedloga koji će u vijeću dobiti većinu, a da istovremeno ne sadrži neki mehanizam solidarnosti. I to je činjenica. Postoji nekoliko država koje su zemlje prvog ulaska i zbog toga je ovo jako važno. Gospođa Strik pitanje vezano za Atenu. Da, bila sam u Ateni prošli tjedan zajedno sa potpredsjednicom Mogišinosom i razgovarali smo sa premijerom i sa relevantnim ministrima. Imala sam također priliku razgovarati sa nevladinim organizacijama i od njih sam dobila jako zanimljive informacije. Svi se slažu da su uvjeti u kampovima poput Morije potpuno neprihvatljivi. Tu se neka promjena mora napraviti. E, jako ću pomno pratiti provedbu novog grčkog zakonodavstva. Razgovarala sam sa nevladinim organizacijama i tražila njihovo mišljenje o novom zakonodavstvu. Oni su doista naglasili pitanje provedbe. Iz njihove perspektive to može biti dobra ili loša stvar. Ovisi sve o provedbi. Kažem, to je njihovo mišljenje i to je nešto što sam eto saznala od njih. Gospođa Sofold. Treba biti oprezan kada biramo riječi, a govorimo o ljudima. Mislim da ne bismo trebali koristiti riječ tsunami jer govorimo o ljudskim bićima, a ljudska bića sva imaju jednaku vrijednost. Zato moramo biti oprezni kada, kada, kada biramo riječi koje ćemo koristiti. Bilo je dosta pitanja koje su Zapravo, mnogi su postavili pitanje kako će izgledati novi pakt. Ja sada neću dati detaljni odgovor, budući da sam nešto o tome rekla, neke osnovne smjernice e, sam iznijela u svom uvodnom govoru, rekla sam nešto o osnovnim elementima, ali sada je trenutak da slušam vas i država članica. Mislim da ne možemo, da si ne možemo priuštiti prijedlog koji neće biti prihvaćen i koji neće funkcionirati. I zato ne mogu e, konkretno odgovoriti o različitim neslužbenim dokumentima koji nas sve više priplavljuju. Ja mislim da ti neslužbeni dokumenti, da njima zapravo države članice pokušavaju vidjeti hoće li njihov prijedlog potonuti ili će plivati. A e, ja mislim da Neću sada dati e, konkretan, e, detaljan e, odgovor vezan za te aspekte, za aspekte koji su izneseni u neslužbenim dokumentima. Iako je važno kako ćemo zaštititi naše vanjske granice. To je pitanje sigurnosti, ali i o tome kakvi su nam, kakvi su granični postupci potrebni, granični postupci za tražitelje azila. Da, iz e, reći ću sada ću govoriti na, na švedskom jeziku. Mislim da je jako važno imati na umu da djeca koja dolaze, da mnogo djece koja dolaze na naše granice da su oni žrtve. Neki su žrtve trgovine ljudima i krijumčarenja, a neki dolaze zato što drugi ljudi glume da su oni e, e, dio, članovi obitelji, a nisu. Onda imamo e, one koji glume ili pretvaraju se da su adolescenti, a zapravo nisu. Jako je važno pitanje mladih ljudi i djece shvatiti veoma ozbiljno kada oni dolaze na granice. I moramo imati granične postupke kako bi djeca znala koja su njihova prava, kako se ne bi događalo da ta djeca po drugi puta budu žrtve u tim kriminalnim mrežama. Mnogo te djece je već bilo žrtvom krijumčarenja i trgovine kako bi došli do granice. Zato je jako važno da ih na neki način izvučemo iz ruku kriminalaca. To je nešto što trebamo imati na umu. E sada pitanje vezano za Europol. Postavili ste mi pitanje hoće li biti dovoljno novca za Europol. To naravno ne znamo, e, zato što se o MFF-u e, razgovara u ovom trenutku jako puno. Bilo je različitih prijedloga koji e, dosta, koji zapravo dosta utječu na, na proračun. Finsko predsjedništvo je dosta takvih prijedloga iznijelo i jasno je da moramo osigurati dovoljno sredstava za važne zadaće za važne zadaće Europola. Bilo je lijepo čuti kako povjerenje nije nešto što se samo treba graditi između društva i e, građana, institucije i građana, već i između samih građana. S time se u potpunosti slažem. No bilo je postavljeno i vrlo konkretno pitanje o zadržavanju podataka. Mislim da nam je potrebno zakonodavstvo za čuvanje, zadržavanje podataka ali e, imamo predmete u ovom trenutku na sudu i e, prerano je e, da sada iznosim zaključke prije nego što vidimo kakav će biti ishod tih predmeta koji su u tijeku na sudu. Dakle, za sad neću dati konkretan odgovor. Mislim da je to to. Ovo je za prvu rundu pitanja i odgovora dosta dobar početak. Jasno je da imamo još jako puno tema za razgovor, za debato i svemu tome se naravno veselimo i u budućnosti. Nastavit ćemo diskutirati razgovarati, razmišljati o ovim temama jer one to zaslužuju. Hvala lijepo na ovom prvom susretu, takozvanom strukturiranom dijalogu između komisije i odbora LIBE o pitanjima unutarnje sigurnosti i unutarnjih poslova. Ja bih vas sada zamolio da ostanete u prostoriji, dakle članove Libea zamolio bih da ostanu u prostoriji jer moramo glasovati. Glasovati će biti kratko. Dakle imat će doslovce tri klika na vašim uređajima i to će biti to. A koordinatore molim da ostanu i nakon toga. Elektroničke kartice nadam se da imate svi sa sobom. Now. Electronic cards. Elektroničke kartice. Pripremite ih. Brzo ćemo. It can fast. Okay. Now. Let's proceed. First of all. Najprije ćemo glasati o protokolu između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške u sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeve za azil podnesenog u države članice ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup euro dakle u svrhu kaznenog progona. Izvjestiteljica je gospođa Jadviga Višnijevska koja nije ovdje s nama jer je na misiji na kopu 25 u Madridu. Ali glasujemo unatoč tome. Dakle, a, nacrt preporuke. to je poimenično glasovanje, poimenično glasovanje o nacrtu rezolucije. Otvaram glasovanje. Now the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Većinski usvojeno, dva minusa, jedan, jedan suzdržani. Zatim, Evropska granična i obalna straža. Sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave FADO i stavljanje izvan snage zajednička akcija vijeća. Poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje izvjestiteljice Roberta Mecola. A u sjeni e, Marina Kaljurat. Otvaram glasovanje. The Zatvaram glasovanje. također većinski usvojeno. 6 plus 2 minus. I konačno glasujemo ishod međuinstitucijskih pregovora vezano za uredbu o statistikama zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti. Izvjestitelj Jan Kristof Ötjen. Pietro Bartolo je izvjestitelj u Sijene. Glasujemo. Otvaram. And the vote is closed. Zatvaram glasovanje. 47 plus za jedan suzdržani i nema protiv. Hvala lijepo, to je sve. Oni koji sudjeluju na sastanku koordinatora, njih bih zamolio da ostanu u prostoriji. Presidente,